Mes chers collègues, bonjour. Ah, il n'y a pas de marteau ici. <laughs> Mes chers... Dragi kolege, dobar dan. Počet ćemo sada s radom. Molim vas. Allez, prenez place. Izvolite, sjednite, molim vas. Kaiser,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 EPP savjetnici, dosta ste glasni jutros. Ale, nous allons commencer. Ajde, idemo, počinjemo, molim vas. Dnevni red, možemo li ga usvojiti ako nemamo, e, ako se nitko ne protivi, preglasni ste. Možemo li početi sad s radom? Odlično. Dnevni red, dakle ako nemamo, e, ako se nitko ne protivi, možemo ga usvojiti. A sada komunikacija predsjedništva. Među vašim dokumentima naći ćete odluke e, koordinatora koje su donesene 18. srpnja. Te odluke su vama podijeljene, a možete ih naći i na internetskim stranicama. Koristimo dakle digitalnu komunikaciju. I ako se do 12.30 niko ne usprotivi, smatramo da je odbor usvojio i ove zaključke. Još jedna komunikacija vaše predsjedateljice u odnosu na direktivu eh, Europskog parlamenta i vijeća koja mijenja direktivu iz 2016. u odnosu na upravljanje infrastrukturama eh, izvješće gospođe Arud. Među dokumentima naći ćete tekst direktive u odnosu na upravljanje eh, sigurnošću infrastruktura u cestovnom E, prometu. 18. srpnja e, smo se sastali oko toga. Izvjestiteljica prošlog e, saziva je u ime parlamenta pregovarala sa Europskom komisijom i vijećem ovaj nacrt teksta i mi smo dakle četvrti ožujka potvrdili međuinstitucijski dogovor između u međuvremenu došlo je do nekih ispravka, to su učinili pravnici, e, sada imamo e, sve izmjene e, koje su jezične prirode, nisu toliko važne i doista se radi o tehničkim izmjenama. Međutim, ono što je ovdje novo, to je da, s obzirom da gospođa Ajuto, naša bivša izvjestiteljica, nije ponovno izabrana, u praksi ispravak, a to je e, uobičajena praksa u parlamentu, e, Dakle, e, predlažem da usvojimo ovo izvješće, osim ako se ne protivite, ako je tome tako, molim da do kraja dana o tome, o tome obavijestite tajništvo ako želite išta izmijeniti. Među nama danas imamo posjetitelje, pa e, pozdravljam e, studente primijenjenih e, znanosti koji su ovdje jer ih je pozvao gospodin Hertug. Želim vam dobrodošlicu, slušajte nas jer danas imamo predsjedništvo Finske, finsko predsjedanje, imat ćemo e, dva e, ministra, dvije e, dame, finska ministrica prometa i finska ministrica gospodarstva koja je odgovorna za turizam. Eto, želim vam toplu dobrodošlicu na našem današnjem odboru. I odmah počinjemo s radom, a počet ćemo sa predsjedništvom Vijeća Europske unije i doista mi je čast i zadovoljstvo da danas e, pozovem e, gospođu Sanu Marin koja je finska e, ministrica prometa i turizma. Želim vam dobrodošlicu. Želim vam puno uspjeha tijekom vašeg predsjedanja. Europskom vijećem. E, Finsko predsjedanje ima puno prioriteta, to sigurno već znate. E, to je za vas e, isto bio tjedan koji je bio dosta gust, i sada ćemo govoriti o upravo vašoj e, specijalnosti, koji su vaši prioriteti, kako ćete se uhvatiti u koštac s izazovima. Drago mi je što imamo tri e, žene upravo u ovom sektoru, tako da možemo stvarno sada pokazati da ovaj sektor prometa nije samo muški sektor, ali imamo pred nama velike ciljeve, naročito u ovoj politici prometa. Pred nama je ogroman izazov. Promet 30% eh, emisijskih plinova. Svi eh, govore o tome da hitno trebamo nešto učiniti za klimu. Ovo je baš jedini sektor koji nikako ne uspjeva smanjiti emisije, pa trebamo nešto učiniti na tom planu. Ovo je jedan veliki izazov koji je pred nama a naravno imamo i socijalni element, e, imamo pitanje socijalnog dumpinga koje se postavlja e, upravo u vezi s prometom. A vi ste e, dakle ovdje kao finska ministrica pa ćete nam sigurno puno toga reći da ćete nam, da ćete nam nove ideje o tome kako unaprijediti ovaj sektor E, koji je nama jako važan, tako da nam je doista drago što ste ovdje pred nama. Imamo naravno i zrakoplovstvo, vrlo važan dio e, prometa, pa eto, e, drago mi je što ćemo sada od vas čuti 10 minuta vama, svakoj od ministrica. Nakon toga ćemo čuti koordinatore koji će imati samo dvije minute da postave pitanja. A nakon toga će naše ministrice odgovoriti na pitanje, onda možete svi E, postavljati vaša pitanja. Izvolite. Madam Chair, thank you. Gospođo e, predsjedateljice, hvala na e, lijepim riječima. Doista mi je zadovoljstvo biti danas s vama ovdje da razgovaramo s vama o ovom pitanju. To mi je dovoljno zadovoljstvo, doista zadovoljstvo. Članovi Europskog parlamenta, dragi zastupnici, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas s vama kako bismo razgovarali o prioritetima finskog predsjedništva Vijeća Europe. Evropljani e, traže e, uniju koja će dati konkretne i pozitivne rezultate i učinak na svakodnevni život. Kako bismo uspjeli u tome, trebamo raditi zajedno. Pred Evropom su veliki izazovi. Trebaju nam e, konkretne mjere u odnosu na klimatske promjene i trebamo za njih biti spremni. Nadalje, moramo u potpunosti iskoristiti sve prilike koje nam daje digitalna transformacija. E, imamo izmjene, izmjene koje moraju biti velike i to možemo učiniti, i to moramo učiniti s puno e, zanimanja E, moramo djelovati kao građani. Što možemo učiniti? Jasno je da e, je pred nama e, put promjena. Načelo koje nas vodi to je da se uhvatimo u koštac sa izazovima koji su pred Europskom unijom i da odgovorimo na očekivanja europskih građana. Evropska unija mora donijeti konkretne mjere i mora u njima uspjeti jer to je ono što je važno. Općenito govoreći prioriteti našeg predsjedništva E, su ključni elementi naše strateške e, agente. Naši ciljevi su vrlo važni. Radi se o socijalnim, ekološkim i ekonomskim e, ciljevima koji moraju biti održivi. Moramo imati snažnu, ujedinjenu i Europsku uniju koja dobro funkcionira. U transportu postavlja se veliko pitanje kako poboljšati infrastrukturu i kako sve učiniti kako bismo E, mi e, se imamo četiri e, stvari koje su naši prioriteti, kako poboljšati infrastrukturu, kako smanjiti emisije i kako uključiti digitalizaciju. Što se tiče transporta, odnosno prometa, mi smo imali upravo, Finska je upravo tu bila među prvima. E, podaci i dobre veze su ključni e, pokretači e, ovakvih usluga koje su prijateljski nastrojene upravo prema klimi. Upravo kako bismo u tome uspjeli, promet i komunikacije trebaju jednu devizu, a deviza koju smo mi izabrali je pametne veze i održivi rast. Tu vidimo da je važno kročiti odlučno u digitalnu eru koja je potrebna za budućnost. E, trebaju nam e, usluge za promet koje su okrenute prema potrošaču i prema korisnicima. To je izuzetno važno za jedno konkurentno društvo koje dobro funkcionira. E, trebamo proučiti sve uredbe u odnosu na mobilnost i to sveobuhvatno. Za Europu trebaju Europi eh, trebaju eh, usluge za promet koji eh, dobro funkcioniraju i koji su interoperabilni. Potrebno je to kako bismo osigurali održivi rast i konkurentnost u Europu. Sigurni automatizirani promet su, je upravo to rješenje koje treba ohrabrivati. Što se tiče automatiziranja prometa, sigurno je to jedan čimbenik koji može E, poboljšati sigurnost i učinkovitost, ali isto tako i e, riješiti pitanja vezana za okoliš. Podaci e, moraju biti oni koji pokreću europski sustav prometa. Taj sektor je jedan od prvih sektora koji se može koristiti podacima E, koji onda mogu e, dovesti do opipljivih rezultata. Imamo mobility as a service e, kao i automatska vozila koja se sve više E, razvijaju. Kako bismo razvili e, digitalne usluge, potrebno je omogućiti što bolji e, pristup podacima, poboljšati kvalitetu, obradu podataka i upravo su to ciljevi finskog predsjedništva. Drugim riječima želimo promicati raspravu na razini Europske unije upravo u vezi s tim. Pozvat ćemo eh, evropske čelnike da eh, rade na tome da eh, evropsko gospodarstvo i svjetsko gospodarstvo bude socijalno inkluzivno i nisko karbonsko. Finska upravo želi promovirati te vrlo ambiciozne ciljeve smanjenja emisija. E, tranzicija od fosilnog gospodarstva prema nisko fosilnom e, gospodarstvu, a e, na kraju i do budućnosti u kojoj više neće biti fosilnih goriva, to je vrlo važno u prometu, ali i drugdje. Finsko predsjedništvo želi nastaviti rad na još ne zaključenim zakonodavnim dosjeima Želimo e, također razgovarati o strateškim prioritetima u e, sektoru prometa. E, što se tiče cestovnog prometa, nastavit ćemo raditi na željezničkom prometu, na pravima putnika u željezničkom prometu, na eurovinjeti E, te e, na e, prvom paketu za mobilnost. Što se tiče intermodalnim pitanjima i mrežama, nastavit ćemo raditi na prijedlogu za pametnu transevropsku mrežu za promet. Ako budemo imali dovoljno vremena, počet ćemo i razgovori, i pregovore s vama. Što se tiče prijedloga za elektroničko informiranje o E, željezničkom prometu e, želimo zaključiti e, rasprave s vama. Nadalje nastavit ćemo raditi i na dosjeu o ukidanju ljetnog računanja vremena. Što se tiče zrakoplovnog prometa, radit ćemo naravno na pitanju prava putnika, ali Mm, želimo e, da vidimo što je do sada postignuto prije nego što nastavimo, jer se ovom prijedlogu zadnji put e, raspravljalo prije četiri godine. Što se tiče e, brodarstva koordinirat ćemo rad Europske unije sa Međunarodnom organizacijom za morski promet. Radit ćemo na osnaženju globalne uloge Europske unije. Tijekom finskog predsjedanja organizirat ćemo nekoliko događaja kako bismo stimulirali raspravu o, budućnosti prometa i komunikacija, te vas e, ohrabrujem da e, sudjelujete u njima. Zajedno ćemo organizirati sa komisijom digitalne e, dane za promet, gdje ćemo govoriti o digitalnim rješenjima za transport i za mobilnost. Zatim ćemo doprinijeti reformi na jedinstvenom europskom, e, u odnosu na jedinstveno europsko nebo. Organizirat ćemo konferenciju na visokoj razini o budućnosti jedinstvenog europskog neba. Imat ćemo i konferenciju na visokoj razini o ekonomiji e, podataka a e, dva ministarska vijeća za promet održat će se upravo tijekom finskog predsjedanja 20. rujna u Briselu gdje ćemo govoriti o aspektima prometa koji se odnose na dugoročnu stratešku viziju Europske unije za eh, jedno gospodarstvo koje bi bilo klimatski neutralno. A drugo vijeće održat će se 3. prosinca 2019. u Briselu. Ukoliko se dobro sjećam. Ili drugog ili trećeg eh, prosinca. Eh, gospođo predsjedateljice, dragi e, zastupnici, pitanja prometa su e, uvijek prisutna i to je jasno i pokazuje nam jasno u kolikoj mjeri politika vezana za promet e, utječe na svakodnevni život Evropljanja. E, I industrija i građani očekuju e, upravo napredak na tim dosejima od onih koji kroje politike. Činjenica je da moramo učinkovito i zajednički djelovati kako bismo ispunili naše zajedničke ciljeve a e, imamo čitav jedan e, niz, imamo čitav niz projekata koji su pred nama, imamo jako puno posla, mi smo spremni. E, što se tiče naše suradnje s vama, to će biti vrlo važan element rješavanja svih ovih problema. I doista me zanima da čujem na koji način parlament može surađivati s Vijećom kako bismo se uhvatili u košica svim ovim izazovima koji su pred nama. Kao što sam već rekla, naše izazovi, oni izazovi koji su najvažniji, to je upravo ta potreba za digitalizacijom sektora prometa i e, jedan promet koji bi bio promet koji, bi, koji će sutra biti e, neutralan e, u odnosu na emisije. Zahvaljujem na pozornosti. Dakle, kad kažemo 10 minuta, to je 10 minuta. Hvala na ovom dnevnom redu koji je pun kao šipak. A sada idemo na promjene. Više nema bla bla, gotovo je s pričama, trebamo preći na rad. Pitate se je li odbor za promet spreman? Da. Čak i ovi novi zastupnici koji su tek počeli s radom su spremni. Jer to je jedno od velikih pitanja, to ste i vi sami naglasili. Ja sada dajem riječ vašoj kolegici gospođi ministrici turizma. poštovana gospođo predsjedateljice Karimateli, poštovani članovi, zastupnici parlamenta, velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje u Europskom parlamentu. Iskreno se nadam da ćemo se često viđati tijekom finskog predsjedanja, ali i dalje. I zapravo se radujem eh, daljem radu i na zapravo pojačavanju našeg e, ambicioznog rada e, koji smo provodili zajedno na jačanju europske konkurentnosti. Danas imam priliku razgovarati o finskom predsjedništvu Vijeća Europske unije. Finska je postavila vrlo ambiciozan cilj e, da Europska unija postane konkurentna i socijalno inkluzivna, klimatski neutralna e, ekonomija na globalnoj razini. Naš je cilj da tijekom finskog predsjedanja mi zajedno kao e, donositelji odluka na europskoj razini e, zajedno postignemo jednu viziju ka zajedničkom novom rastu i novom programu rasta za Europsku uniju. Finsko predsjedništvo kao ključne elemente održivog rasta E, smatra tranzicijom ka e, klimatski neutralnoj ekonomiji, učinkovito europsko jedinstveno tržište, modernu industrijsku politiku koja bi bila pokrenuta digitalnom ekonomijom sa jakim fokusom na istraživanje i razvoj, aktivna e, trgovinska politika, nove vještine i životno učenje moji istaknuti kolege iz Europskog parlamenta, naš zajednički trud e, potreban je upravo kako bi se svi ovi ciljevi preveli u e, stvarnost, u realnost. Poštovana predsjedateljice, dragi e, zastupnici, članovi odbora, danas mi je jako drago što mogu govoriti o turizmu koji je ključni strateški sektor sa velikim potencijalom za gospodarski rast. Turizam je, ima sve veći pozitivan učinak na gospodarski rast, regionalni razvoj i zapošljavanje u Europi. E, na turizam otpada oko 10% europskog BDP-a i gotovo 12% ukupne radne snage. Poštovani članovi odbora, e, nakon e, uglavnom uspješnog, uvelike uspješnog rumunjskog predsjedanja, Finska će nastaviti s aktivnim raspravljanjem o turističkoj politici EU-a. Tijekom rumunjskog predsjedanja zaključci vijeća o kompetitivnosti turističkog sektora kao pokretača održivog razvoja zapošljavanja i socijalne kohezije u EU bili su usvojeni što je važno jer održivost inovacije i digitalizacija te vještine jesu prepoznati kao zajednički izazovi ali i ključevi za uspjeh budućnosti turističkog sektora. Glavni prioriteti e, finskog predsjedanja e, su zapravo popratiti tek zaključke i e, fokusirati se na input i to tako da dajemo input kojim ćemo povećati digitalizaciju ovog turističkog sektora. Moramo razgovarati o sljedećim koracima kojima ćemo razviti turizam u EU, kako na razini država članica, tako i na razini EU. Digitalizacija strateško područje suradnje koje će ubrzati europski rast, prosperitet i zapošljavanje, EU mora razmišljati prema naprijed u turističkim politikama tako da možemo e, e, se nositi sa brzom e, evolucijom koja proizlazi iz digitalizacije. Ključno pitanje za turizam u EU za održivi razvoj jest koje mjere države članice i komisija trebaju poduzeti kako bi europski turistički sektor, europski turizam uspio u globalnom gospodarstvu. Poštovani zastupnici, dopustite da vam predstavim tri područja digitalizacije u turizmu. Kao prvo moramo omogućiti učinkovitije upravljanje podacima u turizmu. Drugo, prisutnost turizma na digitalnim mrežama treba povećati. E, treba e, omogućiti e, primjenu inovacija u turizmu. I treće, moramo razviti digitalne kompetencije i vještine u e, poduzećima koja se bave turizmom, a naročito u malim i srednjim poduzećima. Ukratko, poštovana predsjedateljice, zastupnici u Europskom parlamentu, da zaključim. Potreban je gospodarski rast, a on, taj gospodarski rast, mora biti i ekološki i društveno drživ. Stoga je potreban novi dizajn za rast, E, kako bismo e, svi ostvarili tu tranziciju ka klimatski neutralnom društvu. Postavimo se taj cilj zajedno, puni nade i ambicije i budimo spremni da radimo. Moramo e, gajiti konkurentnu i socijalno inkluzivnu Europsku uniju i zaista se radujem tome što ću zajedno s vama razgovarati o ovome i diskutirati o budućnosti turizma i turističke politike u EU. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo ministra. Hvala u ovom odboru. Turizam je važan sektor. To smo e, rekli tijekom e, sastanka e, koordinatora. Osnažit ćemo i taj aspekt kako bismo imali prihvatljiviji, održiviji, pristupačni turizam. A sada otvaramo raspravu. Počinjem s koordinatorima. Gospodin, gospodin Marinesku nije tu. Tko govori umjesto njega? Izvolite. Dvije minute. Budite jasni, precizni, imate riječ. Hvala vam lijepa na izlaganju. Hvala na e, vrlo ambicioznim planovima za promet i turizam. E, ovo nam je vrlo važan dosije. E, europsko gospodarstvo i naša nacionalna gospodarstva uvelike se oslanjaju i zapravo ovise o učinkovitom e, e, transportu kako bismo bili konkurentni. A istovremeno moramo zadržati i očuvati mobilnost naših građana tako što ćemo im omogućiti dobar prijevoz. Kako se mislite nositi s ekološkim pitanja, pitanjima s jedne strane i s druge strane sa pitanjima subsidijarnosti? Što se može očekivati općenito iz vašeg pristupa. Jedinstveno evropsko nebo. Mi kao EPP e, željno želimo raditi na tom dosjeu, da pače čim prije. Ako sa strane vijeća postoji želja, onda to može biti veliko postignuće za Europu, za okoliš i naravno za vaše finsko predsjedništvo. Moji kolege će kasnije postaviti pitanja o ovom e, paketu mjera za mobilnost. Međutim, prije toga samo želim nešto reći. Mi kao EPP ćemo kao i svi ostali klubovi zaista biti podijeljeni u tom paketu. I sad par riječi o digitalizaciju. Ja sam 12 e, godina bila poduzetnica u IT-u, tako da sam e, jako pažljivo pročitala sve vaše planove koji se tiču digitalizacije prometnog sektora. Voljela bih da malo dublje zađete u tu temu, da nam kažete nekoliko detalja, da nam kažete e, koje još inicijative osim e, e-tereta mislite provoditi u tijeku svog predsjedanja. Evo, oprostite, sad ću preći na njemački. Promet i tranzit prate nas od samih rimskih ugovora i to je upravo kičma našeg e, prometa. Međutim, sad se tu postavlja pitanje kako ćemo zajednički cilj Europske unije ostvariti, dakle da za 30% do 2030. smanjimo e, teški promet, pogotovo u onim takozvanim senzibilnim područjima. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Hertog u ime socijalista. Izvolite. Dobro jutro svima. Još jednom i dobrodošli u Europski parlament. Vjerujem da su obje ministrice i za promet i za gospodarstvo pokazale da sektor industrije, transporta i okoliša treba promišljati zajedno. Zahvaljujem na izlaganju. Imam sada nekoliko pitanja. Dva, tri pitanja. Očigledno Finska ima iskustva s podatkovnom, podatkovnim gospodarstvom. Vi ste spomenuli mobilnost kao uslugu, spomenuli ste digitalne usluge. Postavljam da se u sektoru jako puno govori o tim novim modalitetima. Stoga me zanima koje je vaše iskustvo u Finskoj. Konkretno, koje je vaše iskustvo sa pametnim e, konekcijama radi održivog razvoja. Mislim da ste vi to tako formulirali. Možete li nam reći što ste vi konkretno u Finskoj u tom pogledu napravili, jeste li bili uspješni, s kojim ste se poteškoćama susretali što bi nama moglo biti jako važno, dakle nama u statku EU-a. To je bilo prvo pitanje. A drugo pitanje je sljedeće. Spomenuli ste razvoj automatiziranih e, i autonomnih vozila, pa me zanima postoje neke regije u kojima provodite ispitivanja takvog načina prijevoza? A moje treće pitanje se tiče ovih dosija koji su trenutačno u toku, jedan od njih e, su prava putnika u željezničkom prometu, što je važno za zemlje poput Njemačke i Francuske. Spomenuli ste eurovinjete i to je vjerojatno prvi paket. Sad e, ne znam previše o e, paketu mobilnosti, prvom paketu mobilnosti, vjerujem da će vijeće i dalje nastaviti raditi na tome, no ono što mene zanima jest što mislite učiniti u pogledu željezničkog prometa? Ima li vaše predsjedništvo nekakvu ideju o tome što se u tom dijelu prometa može učiniti kako bi se države članice objedinile i zajedno radile? Hvala vam lijepa, evo, oprostite, imam jako puno pitanja, ali evo, za sad samo toliko. Hvala. Hvala, gospodine Ertug. Gospođa Naštegal. Ne, gospodin Bozas. Evo, ja bih samo htio sve obavijestiti da dajem riječ kolegici zamjenici koordinatora i oprostite ako u nekom trenutku izađem, ja sam vas samo htio obavijestiti da imam neke druge dužnosti kao ministar. Hvala vam lijepa što ste došli u Europski parlament i što ste nam dali priliku da vam postavimo nekoliko pitanja o e, finskom predsjedanju vijećem. Imam nekoliko pitanja. Prvo se tiče novog e, saziva, novog mandata e, Europskog parlamenta i novih klubova. Mi kao dio kluba imamo sada novo ime, Renew Europe, obnovimo Europu i zaista želimo stvari raditi drugačije u ovom sazivu. Zanima me kako će finsko predsjedanje uzeti u obzir naše ime, kako ćete tako reći počastiti ili ukazati čast našem e, imenu i kako ćete e, raditi na obnavljanju Europe tijekom svog predsjedanja. Smatram da je važno tijekom predsjedanja imati na umu interes svih država članica. Međutim, u praksi se događa da su interesi juga i sjevera, istoka i zapada drugačiji. Stoga me zanima kako će vaše predsjedništvo funkcionirati kao jedan iskren i pošten broker između svih tih država. Hvala. Hvala, Zeleni. Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Želim e, toplu dobrodošlicu našim finskim kolegicama u Europski parlament. Moje prvo pitanje ide e, za, e, je za ministricu turizma. Znamo koja je vrijednost biciklističkog turizma. Preko dvije milijarde biciklističkih tura E, provede se svake godine e, na razini EU-a što je vrijedi oko 40 milijardi eura, odnosno 50 tisuća radnih mjesta generira taj biciklistički turizam. Zanima me što vi tijekom vašeg predsjedanja namjeravate učiniti kako biste potaknuli taj e, ekološki održiv, a s druge strane gospodarski vrlo važan tip turizma. Drugo pitanje namijenjeno je ministrici prometa. Kad govorimo o mobilnosti kao uslozi, e, javni transport, javni promet i e, općenito mobilnost trebaju biti glavni stupovi cijele te priče. Kad je riječ o automatizaciji, kako e, uzimate u obzir rizik po pojedinačnu mobilnost, jer je činjenica da e, ovakva automatizacija vozila može dovesti samo do povećanja prometa na ulicama. Vidjeli smo svi onaj crtić u kojim je to prikazano, e, pa me zanima koje vi korake poduzimate kako, se, kako bi se stopa prometa općenito smanjila što se povećava stopa automatizacije. Drugo pitanje koje se opet tiče e, e, prometa, tiče se avijacije, to jest zrakoplovstva. E, svi smo mi uveli povećano oporezivanje kerozina koji se koristi u zrakoplovnom sektoru, pa me zanima koje vi korake namjeravate poduzeti tijekom vašeg predsjedanja kako biste i dalje progurali taj prijedlog. Hvala. Hvala gospodine Kof. Sada ide. Gospodin Kampanu, ne vidim vas gdje ste. Aha, evo, izvolite, dvije minute. Evo, moje ime malo teže izgovoriti, to znam. E, ima jako puno pitanja ali evo, e, bez obzira na to želim se pridružiti svima ovima koji ste e, poželjeli dobrodošlicu e, finskom predsjedanju. Naročito u ovoj situaciji u kojoj imamo kolege koji su na odlasku i kolege koji su na dolasku. Mislim da je jako važno za naš odbor za promet i turizam da se s vama nađemo i da zapravo saznamo što će se dogoditi sa ovim paketom za mobilnost za razliku od drugih klubova tijekom prethodnog saziva mi smo bili za taj paket. Pa čak i moja vlada. Premda znamo koje su poteškoće. Kao i ostali kolege i nas zanima što planirate učiniti kako bi se iznašlo nekakvo jednostavnije rješenje koje će biti zadovoljavajuće čak i za istočne e, europske zemlje koje su bile nevoljne, a prihvatiti te mjere, a s druge strane e, to su mjere koje su potrebne zapadnoevropskim zemljama kako bismo se borili protiv nepoštene, e, nepoštenog tržišnog natjecanja i nepoštenog izmještanja društava u istočnu Europu kako bi se eventualno iskoristile pogodnosti internog e, tržišta i zapravo kako bi se okoristila poduzeća iz Francuske, Italije i Njemačke uglavnom. Nadalje, zanima nas je li napravljen kakav korak naprijed kako bi se deblokirala e, vrlo važna pitanja poput Gibraltara, koje je ovdje vrlo važno pitanje. Postoji li nekakva strategija za Brexit? Za Brexit koje bi, Brexit je nešto što stvari može pojednostaviti, a može ih i zakomplicirati. E, zatim, e, netko je spomenuo Brennan i Francuska i Italija se moraju e, tu dogovoriti. Hvala vam lijepa, morate se držati vremena, u protivnom ću vam oduzeti mikrofon. Morate poštovati kolege. Gospodin Roberts, izvolite. Poštovani, poštovane ministrice, dobrodošle na odbor TRAN. Evo, ja sam propustio dio vašeg izlaganja, ali e, započet ću odmah sa ovom paketom e, mobilnosti o kojima su govorili kolege jer sam čuo dio rasprave. E, koliko shvaćam, uskoro ćete dobiti mandat za, za početak pregovora, međutim i dalje postoje neke prepreke, neki ministri prometa su ovdje danas u Briselu i još uvijek su neke situacije nejasne, odnosno nejasna su pravila Eh, odnosno stav eh, parlamenta u pogledu mobilnosti. Pa nas zanima što planirate napraviti u pogledu pregovora za eh, paket mobilnosti 1. U svakom slučaju naša je zemlja jako podijeljena i općenito EU u smislu sjever-istok, sjever-jug, oprostite, istok-zapad. Na vijeću i na parlamentu postoje različita mišljenja vezano za ovaj paket mobilnosti. Međutim, puno je praznih kamiona e, koji e, voze naokolo e, prazni po EU i povećavaju emisije. Drugo, prema e, dakle bila je postojala mogućnost da se otvori e, drugi dosje koji se tiče mobilnosti i zanima me postoji li nekakav plan ili mogućnost da se to uskoro učini. Možete li razgovarati e, sa ministrima prometa u tom pogledu postoje neke inicijative komisije i parlament je izglasao svoje stajalište o tome kako možemo iskoristiti kohezijski fond u zemljama kojima se on koristi za velike prometne projekte. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođa Kluar. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na e, e, uvodu, poštovane ministrice, i e, želim vam naravno uspješno predsjedanje vijećem. Pročitala sam vaš program i vidjela sam koja su to dva stupa koja spominjete, e, digitalizacija i dekarbonizacija, što su dugoročni i vrlo romantični ciljevi. Pa me zanima koje konkretno mjere namjeravate poduzeti tijekom svog šestomjesečnog e, predsjedanja, imajući u vidu da sedam drugih zemalja imaju od samog starta sasvim drugačiji stav. Molila bih vas da uložite sve snage da se dođe do sporazuma u pogledu e, paketa za mobilnost kako bi se uvažile sve strane i Europski parlament. Taj paket povećat će sigurnost i na europskim cestama. Kad je riječ o turizmu, rekla bih sljedeće, budući da sam i sama bila ministrica turizma, znam da promet ima velike veze s turizmom i obratno. Stoga nas zanima hoćete li podržati prijedlog parlamenta da se stvori stvari, stvarni proračun za turizam u sjećem VFO-u, višegodišnjem financijskom okviru. Također me zanima hoćete li imati jedinstvenu turističku strategiju i hoćemo li ostati turistička destinacija broj 1 na svijetu. Hvala na svim ovim pitanjima. Imate svaka sat vremena e, za odgovor, ali zapravo ne imamo toliko vremena. Međutim, čuli ste, neka pitanja se ponavljaju. Pitanje paketa mobilnosti prava putnika i na, tome, na e, to stavljam naglasak. E, ako e, to je nešto čemu je i ja e, parlamentu, na čemu parlament insistira. Gledam gospodina Liberaskija, on je naš izvjestitelj. Za, smatramo da je stajalište parlamenta, odnosno na prava putnika, takva, takvo kakvo je, tu nećemo ništa izmijeniti. Ako imamo osam e, mjesta u vlaku, onda imamo osam mjesta i tu e, <laughs> se ne mičemo. E, bili smo fleksibilni odnosu na druga pitanja. Imamo još jedno vrlo važno pitanje, a to je ekonomija podataka. Recite nam konkretno što ćete učiniti u odnosu na te podatke. To nas doista zanima. Konkretno odgovorite na pitanja. A zatim zrakoplovstvo. E, u odnosu na e, porez na kerozen, je li tu napredujete? A imamo i sva druga pitanja, e, to je izuzetno e, važno. Molim da odgovorite, evo dajem vam riječ, izvolite. E, dajem vam e, riječ vama, gospođo ministrice prometa, nakon toga vaša kolegica ministrica turizma. Hvala lijepa, zahvaljujem svim koordinatorima na odličnim pitanjima, na jako dobrim intervencijama. Zahvaljujem predsjedavajućoj, da nastojat ću odgovoriti najbolje što mogu. Naravno, kad govorimo o nekim našim nacionalnim finskim pitanjima, mislim da bi to trebalo riješiti unutar nekog drugog foruma, mogu tu ponešto spomenuti. Međutim, kao predsjedništvo mi ćemo iznositi ovdje samo neke opće stavove. Postavljeno je pitanje kako će Finska trekom Mm, predsjedništva postupati. Pokušat ćemo nekako neutralno poslušati sva pitanja i zahtjeve, jer to je naša uloga što se tiče paketa mobilnosti. Mm, tu ćemo pokušati iznaći određene kompromise i tijekom našeg predsjedništva mm, možemo razgovarati o nekim važnim temama koje sam ja već spomenula na početku svog izlaganja, dakle klimatske promjene, i vezano pogotovo uz emisije što se tiče paketa mobilnosti, e, što tiče prvog paketa, e, dakle socijalni stup i tržišni stup je nešto što je tu bilo jedno teško pitanje, to je nešto gdje ćemo morati iznaći ravnotezu između socijalnih prava vozača i slobodnog pružanja usluga morat ćemo imati učinkovitije usluge. Kao što znate, vijeće ima svoje mišljenje u pogledu tog paketa. Usvojeno je to e, prošlog prosinca i sad čekamo na početak pregovora s parlamentom. E, mi kao predsjedništvo smo spremni otvoriti te pregovore i tu ćemo nastojati ostati neutralni i naći kompromise s parlamentom na jedan konstruktivan način. I ja mislim da ćemo imati odličnu suradnju, iako je to dosta teško pitanje. E, što se tiče samih e, cijena, cestovnog prometa, eurovinjeta, o tome ćemo razgovarati, e, već jesmo na našem vijeću u lipnju, a nastavit ćemo i tijekom našeg predsjedanja. Pokušat ćemo napredovati u tim pregovorima. Tu je važno opet naći jednu ravnotežu između subsidijarnosti s jedne strane i s druge strane uzeti u obzir klimatske aspekte. Međutim, prerano je sada spekulirati o tome kakvi će biti krajnji rezultati. E, nastavit ćemo s pregovorima u rujnu i znam da parlament već ima svoj stav u pogledu eurovinjeta. Što se tiče djelovanja u pogledu klime, jedan od naših prioriteta je da osnažimo naš profil e, kao jednog globalnog čimbenika i mi želimo ostvariti pariške ciljeve, e, suočiti se sa određenim dugoročnim izazovima e, do Države članice su tu izrazile svoju spremnost da pređu na klimatsku neutralnost do 2050. E, nastavit ćemo i s nekim drugim e, ciljevima. Tu će se morati donijeti odluke na višoj razini. Pregovori u vijeću će proći kroz određene poticaje koje će osnažiti mogućnost klimatske neutralnosti. Imaćemo i neke neformalne sastanke vijeća na tu temu. 20. rujna imamo jedan sastanak vijeća koji će se fokusirati e, upravo na e, pitanja u pogledu e, klime, odnosno klimatskih izazova. Nadalje je tu postavljeno pitanje vezano uz usluge Usluge često temelje na digitalnim informacijama. Recimo tu ima pitanje digitalne tehnologije. Vidimo sad sve više ove električne romobile. E, bitno je dakle da koristimo što je više moguće e, te nove usluge E, smanjenje emisija u zračnom prometu, netko je i to spomenuo i tu moramo imati i ambiciozne i globalne i regionalne ciljeve kako bismo ostvarili pariške e, ciljeve. Bitno je da i kao isto sudjeluje u tome učinkovitost je bitna Mm, trgovanje, sustav trgovanja emisijama je tu bitan, moramo učinkovito smanjiti emisije, a da ne ugrozimo našu konkurentnost i ne stvorimo previše birokratskih barijera. Isto tako mislim da je dobro da se promovira biogorivo u zračnom e, prometu. E, moramo dovesti, tvrtke do toga da oni koriste te nove tehnologije. Nadalje tu je bilo postavljeno pitanje vezano uz neke zakonodavne prijedloge u pogledu zračnog prometa. Još od 2013. imamo predlog za jedinstveni zračni e, promet. E, međutim, tu nemamo dostatan napredak e, jer postoje tu neke još geografske nerješene teme, dakle segmentacija je tu još dosta velika, moramo tu i dalje nastaviti na jedan ambiciozan način e, kako bismo spriječili kašnjenja, a i imali niže stope emisija. E, postavljeno pitanje je vezano uz prava putnika i željeznicu. Znam da Europski parlament tu već ima svoje mišljenje vezano s prijedlog komisije i kao što sam ja rekla već na početku, mi želimo do prosinca tu doći do općeg pristupa vijeća. E, netko je spomenuo i pregovore vezano uz višegodišnji financijski okvir, instrument za povezivanje Europe. Ti pregovori su naš prioritet, trebamo tu postići jedan uravnoteženi rezultat. Imamo tu i neke tradicionalne političke sektore pomoću kojih želimo ostvariti zajedničke ciljeve. Finska želi promovirati, odnosno poraditi na zaključivanju tog okvira do kraja godine. Automatizacija je spomenuta, digitalizacija, to su neka ključna pitanja za Finsku, e, pitanje vezano dakle uz e, elektronske informacije o prijevozu tereta. To je nešto što je važno. Mm, započet ćemo sa trijalogom čim budemo mogli i cilj je da ostvarimo konsenzus e, možda već tijekom ove jeseni. Pokušavamo tu napredovati što brže možemo. Možda još samo par riječi vezano uz automatizaciju. Ima tu čitav niz e, korisnih aspekata, poboljšanje sigurnosti, smanjenje emisija, e, manje zagušenja na cestama. Automatizacija prometa znači da nam je tu potrebno istraživanje, razvoj, pilot projekti suradnju među državama članicama treba osnažiti. Nadamo se da ćemo moći izbjeći preklapanja. Bilo je puno pitanja, ali vjerujem da će biti još mogućnosti za nas da razgovaramo o tim temama i u budućnosti. Hvala lijepa. Zahvaljujemo ministrici prometa i dajmo riječ ministrici za turizam. Hvala lijepa na vašim pitanjima. Odgovorit ću dakle, na pitanje vezano uz e, održivost e, prometa. To je važna tema. Naravno, tu je pitanje klime. Međutim, na početku bih htjela reći da tijekom predsjedanja Rumunjske Spomenut je dogovor iz Pariza u više dokumenata i to nam pruža čitav niž mogućnosti u pogledu toga kako možemo ostvariti te ciljeve kroz digitalizaciju možemo doći do održivog razvoja u Europi, to je bitno i za klimatske promjene tijekom našeg predsjedanja ćemo se baviti pitanjima digitalizacije, e, klimatskim promjenama. Nadamo se da će države članice isto tako preuzeti svoje obveze u pogledu ispunjenja ciljeva. Mi smo spremni razgovarati o tome kako cjelokupni sektor prometa može pri pomoći ublažavanju ovih posljedica klimatskih promjena. Kad govorimo o digitalizaciji, trebamo spomenuti i kružno gospodarstvo. Postoji tu čitav niz e, mogućnosti koje se otvaraju i moramo se zajedno time pozabaviti. Tu može doći do razvoja na lokalnoj razvini. Onda konkretno jedan zastupnik je postavio pitanje vezano uz bicikle. Da, to je jedan od oblika održivog prometa. Nemamo tu neke posebne planove u pogledu e, toga. E, to više spada u potferilje ministrice prometa. Znam da dio država članica se želi posvetiti pitanjima koja su za nas bitna. Možda nećemo se moći riješiti tijekom našeg predsjedanja. Jedna tema koja je nama bitna je digitalizacija prometnog sektora. Htjeli bi se na to fokusirati. Nadalje, vezano uz promet, odnosno, oprostite, proračun, što se tiče tog zasebnog dijela proračuna unutar VFO-a, vijeće smatra da je turizam vrlo bitan, ali umjesto toga da imamo zaseban e, proračun, mi smatramo da je bitno da tvrtke mogu na ovaj horizontalan način imati određene E, koristi od e, proračuna kao i druge tvrtke u drugim sektorima. Postoje tu različiti instrumenti koji se u budućnosti mogu koristiti. Postoji Invest EU program, a i može se nešto učiniti za proračun vezano uz poljoprivredu. Euh, euh, Hvala A sada ćemo imati drugi krug e, pitanja, e, to će, e, postavit će ih zastupnici. Počinjem s gospodinom Delijem. Ali s jednim L. Dakle, nismo rođaci, naša se imena, prezimena ne pišu jednako. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Da, nismo rođaci, ali baš zato bolje surađujemo. E, jer da smo rođaci možda bismo se i ponekad naljutili jedno na drugo. E, koordinatori su to već spomenuli. Ja e, želim govoriti o paketu za mobilnost. Kada radimo na tom dosjeu vidimo da imamo e, veliku, e, veliki jaz koji je nastao između centralnih i perifernih država članica. Finska je odigrala vrlo konstruktivnu ulogu u, tom, u radu na tom dosjeu. Pokušala je e, naći jedno kompromisno rješenje, ali na kraju nismo u tome uspjeli. Pola država članica ostalo je izvan e, cijelog dila. Ne bih htio da sada imamo istu situaciju i mi smo zakonodavci, pa stoga želimo naći kvalitetne zakonodavne akte koji će omogućiti pravnu sigurnost i laku provedbu i to za sve. Mislim da na tome trebamo više raditi. Ako to ne bude slučaj, uvjeren se Uvjeren sam da će države članice koje su ispuštene iz svega toga tražit će jednostavno e, pravni lijek pred Europskim sudom. I sve će to još više zakomplicirati stvari na terenu. Rekli ste prije deset minuta da e, uzimate sva mišljenja u obzir da ih želite čuti. Pa se pitam što ćete u praksi učiniti? U svakom slučaju otvoreni smo e, za rad na e, uravnoteženijem e, projektu. Hvala, izvolite. Svako ima minutu i 30. 21 osoba se javila na riječ. Žao mi je, ne mogu cijelo jutro provesti s vama. Imam drugog posla, pa vas molim da budete koncizni i konkretni. La pour Morat ću se malo naviknuti na to izgovaranje prezimena. Mm, hvala lijepa, zahvaljujem ministracama što su danas e, ovdje i jučer smo imali razgovore u raznim odborima, budući da ja dolazim iz jedne regije u Nizozemskoj koja sudjeluje u TNT koridoru. Zanima me kako tu možemo ubrzati stvari i kako e, možemo ukloniti administrativne prepreke. U vašem programu vidim da naglašavate da želite raditi upravo na tim mrežama. Parlament je već i usvojio dakle, svoje prvo čitanje što se tiče TNT mreže. Međutim, vijeće još za sada nema svoje stajalište. Stoga imam dva pitanja. Jedno je koje E, prioritet e, u vezu, vezano uz e, smart, odnosno pametni TNT. A nadalje kad možemo očekivati stajalište vijeća kako bismo mogli početi sa međuinstitucijskim pregovorima. Želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja. Veselim se našoj suradnji. Hvala lijepa. Gospođa vi ste sljedeći, izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice, e, gospođe ministrice. Turizam je vrlo važan e, ekonomski sektor za Francusku. To je zemlja koja se najviše posjećuje 90 milijuna posjetitelja. Ja dolazim iz Frežusa, to je jedna turistička regija u Francuskoj, pa e, vas toga želim nešto upitati u odnosu na jedan vrst turizma.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 prošlom, e, prošloj godini e, mi imamo e, tu vrlo veliku prisutnost, a htjeli bismo iz toga izvući jednu ekonomsku korist kao i sve druge zemlje koje imaju obalu u Europu. Dakle, trebamo raditi na dvije stvari, na ulaganjima i na poštivanju okoliša. Treba dakle dati potporu razvoju e, takve vrste turizma, trebamo osmisliti luke, e, trebamo e, osmisliti također i čišća plovila E, moramo imati na umu da treba elektrificirati e, te e, brodove, trebamo se baviti čišćim brodovima, trebamo imati čišće brodove koji će puštati manje otpada u more. Na koji način ćete dati potporu razvoju toj vrsti turizma? Hvala lijepa. Ja ću iskoristiti ovu mogućnost i govoriti švedski. Želio bih e, pozdraviti ministrice i zahvaliti se i njima i predsjedavajućoj. E, svi ovdje se bavimo pitanjima kabotaže, e, odašiljanje radnika i paketa mobilnosti. Međutim, ono što je bitno je da ovdje stvorimo jedan prometni sustav koji je održiv i koji u socijalnom aspektu funkcionira kako ne bi došlo do izrbljivanja ljudi i to mora biti dio našeg zakonodavstva. Mm, pa bih sad e, vas pitao kako ćete u tom pogledu dalje nastaviti. ništa nemam ako imamo propise kojih se nitko ne pridržava. Sad se postavlja dakle i pitanje nemoguće Europske agencije za e, zapošljavanje. E, kako možemo koristiti postojeće ovlasti ili možda neke prethodne kako bi tu poboljšali tržište? Hvala gospođo predsjedateljica i e, drage ministrice. moramo uistinu brzo djelovati kako bi funkcionirao ovaj modalitet. Imam jedno pitanje vezano uz prava putnika na željeznici. E, tu vijeće još uvijek nema jedan opći pristup. Parlamentu ima vrlo jasno stajalište i jasno smo rekli da smo za poboljšanje takvih prava. Dakle, e, mi smo isto tako da krenemo u ovom pravcu klimatske neutralnog gospodarstva i da postanemo još atraktivniji izvjeć već smo tu što šta čuli, međutim kako ćete vi tijekom vašeg predsjedanja se tu postaviti, dakle da ta uredba e, uistinu i funkcionira u budućnosti i isto kad govorimo o sučeljima i takozvanim open data, tu Finska ima dobre iskustva i što tu možemo činiti pogledom mogilnosti osoba s invaliditetom, dakle kako bi ta uredba uistinu zaslužila svoje ime. Hvala na pitanju. Gospodin Olivije. Izvolite, minuta. Hvala gospođo predsjedateljice, e, gospođa ministrica prometa, čuo sam vas i dopustite mi da vam kažem da sam imao osjećaj da ste bili malo hladni. Govorili ste o digitalizaciji, automatizaciji, o e, smanjenju emisija. E, znam da u deset minuta ne možete spomenuti sva, sve teme, ali jedna tema je jako važna, a to je ovaj ljudski faktor ima, postoje odluke i za e, ljudi stoje iza svih odluka. I e, pitanje e, upućenih radnika je goruće pitanje. To je jedno socijalno pitanje. Vrlo kratko ste spomenuli E, socijalna prava radnika, ali što se tiče tih upućenih radnika, radim se ovdje o pitanju digniteta, jer mi e, u Francuskoj e, vidimo rumunske i poljske E, vozače koji e, žive na autocestama, koji se odmaraju u kabinama, žive e, kao zarobljenici tih autoputeva i to je pitanje koje nas se tiče. Želite li uzeti u obzir to pitanje? Želite se pozabaviti tim pitanjem socijalnog utjecaja upućenih radnika tijekom vašeg predsjedanja? Dakle, tijekom idućih šest mjeseci. Hvala. Gospođa Verkenen, izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice i hvala u ime kolega. E, tak, i hvala kolegi. E, moram otputovati pa sada doista želim e, pozdraviti e, finsku ministricu jer ja sam jedina finkinja ovdje. Zahvaljujem ministrici koja je predstavila prioritete. Moje kolege su postavila vrlo važna pitanja u odnosu na politiku klime. To je jedan od najvećih prioriteta finskog predsjedanja i u odnosu na paket za mobilnost. Mislim da su to da je to jedan, zakonodavni e, dosje koji je vrlo kompleksan i trebamo naći neko rješenje u vezi s time. Međutim, imam pitanje u odnosu na e, rad tijekom idućih mjeseci jer jedno od gorućih pitanja bit će pitanje sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira naročito e, e, ovaj mehanizam e, za povezivanje Europe Connecting Europe koje je izuzetno važno za razvoj moderne i pametne europske infrastrukture u odnosu na digitalno povezivanje znanstveno ali i prometno. Europski parlament je prije ranije ove godine već usvojio tu želju da se osnaži taj instrument i paket za mobilnost dakle, e, je li i vi to e, podržavate, dakle, u odnosu na budući višegodišnji financijski okvir i na koji način Finska gleda na to? E, je li taj instrument za povezivanje Europe nešto što će pokrenuti buduća ulaganja i dati pametniju infrastrukturu Europe? Hvala. Dati ću vam riječ kasnije. A to je kako bismo imali ravnotežu političkih stranaka, jer ne možemo e, dopustiti da svi postaju ista pitanja. Gospođa Kutažar, gdje ste? Gdje sjedite? Dobar dan, dobrodošli. Izvolite, minuta i po. Hvala. I hvala gospođa predsjedateljice i još jednom želim dobrodošlicu našim ministrima na ovaj odbor. E, Dakle, na početku e, e, predsjedanja čuli smo e, važna pitanja u odnosu na politike, uključujući i sektor za promet. U e, svojem radnom dokumentu finsko predsjedanje je postavilo pitanja u odnosu na brodarstvo. E, naročito e, kada razmišljamo o Europi kao globalnom predvodniku jednog održivog brodskog i morskog prometa. Pitam se e, koji su prioriteti e, finskog e, predsjedanja u odnosu na morski promet i koje akcije želite poduzeti kako biste promovirali politiku za morski promet uključujući učinkovitu povezanost otoka i drugih perifernih e, obalnih regija. Ja dolazim s otoka te e, sam svjesna važnosti ovakvi, ovakve povezanosti i zanima me kakvi su planovi predsjedništva u vezi s tim. Hvala. Gospodin, gospođa Rodriguez, minuta i po, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjednice, i kao prvo e, želim vam čestitati čestitati ministricama finskog predsjedništva. Sigurna sam da ćemo jako dobro surađivati i da će vas, vaš uspjeh biti uspjeh svih nas. Imam tri pitanja. Vezano za promet. Rekli ste da je važno da se jačaju prava potrošača u suradnji s parlamentom. Međutim, u pogledu potrošača e, u smislu poduzeća, e, e, potrošača koji koriste usluge jeftinih ponudite usluga, čini mi se da se jako puno koriste neka prava koja su zagarantirana, pa me zanima kako mislite jačati prava potrošača u tom pogledu. Što se tiče turizma, svaki put stalno se sve više i više E, koristi upravo ta digitalizacija za iznajmljivanje apartmana, ali je jako puno gradova koji e, imaju dosta veliku ponudu apartmana i koji zapravo navode da imaju jako malo propisa e, i stoga imaju problema i sa korisnicima i sa vlastima. Imate li kakav plan e, napraviti nekakvo, nekakav, nekakvog, uvesti nekakvog reda u to područje? Što se tiče klimatskih promjena, pomorskog prijevoza i e, očuvanja oceana, zanima me što namjeravate učiniti kako bi pomorski promet mogao napraviti taj korak naprijed kako više se ne bi događalo toliko zagađivanje oceana. Hvala gospođo Rodriguez. Evo gospođo Lokaskaska, izvolite. Hvala lijepo. Hvala gospođo predsjedateljice. I ja e, želim pozdraviti naše ministrice i doista se nadam da će finsko predsjedništvo i žene e, koje e, predstavljaju danas ovo predsjedništvo da će usvojiti manje politički, a više ekonomski pristup pitanju i paketu mobilnosti. Nadam se da će e, te e, štititi četiri slobode iz e, sporazuma. Koje su vaše namjere? Kako ćete pomiriti te četiri E, slobode, temeljne slobode sa e, unutarnjim tržištem. Hoćemo li, što je sa ograničenjem pitanja e, kabotaže? Što je s upućenim radnicima? Čini se da želite smanjiti emisije. Međutim, istovremeno želite ograničiti kabotažu i E, upućene radnike. Kako ćete riješiti e, taj problem e, zemlje s istoka Europa su smatrale da treba poštivati konkurentnost, pravila konkurentnosti. Ne možete se boriti protiv konkurentnosti na taj način. A sada Brexit. Brexit će vrlo negativno utjecati na promet. Kako ćete smanjiti taj negativni učinak? Treće pitanje. Morski promet. Ovdje imamo ogromno zagađenje, velike emisije. Kako ćete riješiti taj problem? Hvala. Hvala. Gospodin Peter Longlin. Minuta i pol. Hvala. Gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. Kao prvo, želim zaželiti eh, eh, da eh, finsko predsjedanje doista insistira na paketu za mobilnost. U mnogim zemljama Europske unije radi se o vrlo teškom pitanju, vrlo kompleksnom pitanju. Nije bilo lako raditi na tom dosjeu. Sada moramo doista naći jasna pravila kako bismo imali pravu konkurentnost koja je ravnopravna, a ne e, da imamo dumping na tržištu e, te tako što se stvarno izrabljuju e, ti vozači. A sada pitanje okoliša. Znate da smo odgovorni za veliki broj emisija. U Švedskoj, u Finskoj smo doista poduzeli mjere za kamione i pokušavamo stvarno spriječiti broj i smanjiti broj kamiona na cestama. Međutim, nemamo druge mogućnosti za otići u Njemačku doli e, cestovni promet. Dakle, što možemo učiniti na tom planu? E, htio bih znao, znati imate li namjeru E, imati manje tih ogromnih kamiona, mega kamiona. Hvala. Hvala gospodine Pitaluri. Gospodin Liberacki, izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice i hvala e, ministricama na e, ovom prezentaciji. Paket za mobilnost. Imamo dobar E, razlog da vidimo da postoji stvarno podijeljenost u našoj uniji. Što ćete učiniti kako bi ovo bilo u više ujednačeno? E, imamo regionalne projekte koji bi mogli biti zanimljivi čak i za Finsku. Možete li nam pomoći kako bi ovaj projekt bio održiv, kako bismo ga e, mogli doista izvesti? E, dati zeleno svjetlo e, željezničkom prometu a sada infrastruktura i višegodišnji financijski okvir. Sviđa mi se vaš koncept, želite modernizirati infrastrukturu. Sve je to divno i krasno, ali nikad nemamo dovoljno novca. E, možemo iskoristiti Junkerov plan. Dakle, novac, javni i privatna partnerstva, E, povezivanje Europe, to znači da kombiniramo sve, sva moguća financijska sredstva kako bi europska infrastruktura e, bila bolja. Evo, deset minuta kraće no što sam e, trebao. Hvala. pomogli ste mi. Gospodin Luken. Hvala, gospođo predsjedateljice. Čestitam i želim dobrodošlicu našim ministricama. E, bio sam ministar turizma i ministar prometa i e, bio sam u nekoliko navrata u Europskom vijeću pa sam iznenađen u odnosu na jedan aspekt o kojemu sam jako puno čuo danas, puno smo slušali o klimi, o mobilnosti, ali nismo govorili o ekonomiji i nismo govorili o socijalnim pitanjima a u sektoru turizma i prometa to su vrlo važni e, čimbenici. Imamo jedno demokratski važno e, pitanje, a to su europski E, izbori koji su pokazali e, da postoje e, zone u Europi u kojima ne postoji pristup ni internetu ni tehnologiji i treba jednostavno svim europskim građanima dopustiti pristup prometu, naravno informatici i fizičkim subjektima i ekonomskim subjektima. Sve manje su naši građani e, skloni Europi e, i pitam se e, što činite upravo za te izolirane zone u kojima žive na deseci milijuna europljana. Što ćete učiniti što se tiče turizma i prevoza? Hvala, ali podsjećam vas gospodina da će bitka za klimu biti i bitka za zaposlenja. To je prioritet našeg odbora. Gospodin Scott, minuta i po, izvolite. Hvala. Pozdravljam vas eh, i imamo eh, gospođu Greta Thunberg, mladu ženu. Čuli smo je. Što ćete učiniti kako biste imali jasne poruke u odnosu na e, smanjenje e, emisija do 2030. Imali smo na milijune građana na ulicama Europske unije gdje se tražilo da do 2025. postignemo e, karbonsku neutralnost. E, Britanska vlada govori o 2035. Neki govore o 2050. E, što ćete učiniti kako bismo pojasnili e, te informacije? Jer informacije su različite i jednostavno ne vidim nikakav napredak. Malo toga se čini u odnosu na ugličnu neutralnost. Što ćete učiniti kako bi poruka bila jasnija, kako bi građani Europe e, bili bliži Europskom parlamentu? Kako ćete poslati jasnije poruke i možete li nam dati korake, strateške korake? Što ćete učiniti? Koje su te glavne prepreke kako bismo do 2050. postigli ugljičnu neutralnost, prestanak emisija i kako to učiniti na pošten i transparentan način? Hvala na vašoj jasnoj poruci. Gospodin Navokov, izvolite. Hvala. Biti ću kratak. E, pozdravljam vas, pozdravljam ministrice. Ja bih volio mobil, paketu za mobilnost 1, ali obećao sam da neću. Ali e, evo, vi ste ovdje e, kao predstavni nositelji nade, jer taj dosje nas je dovoljno podijelio. Rekli ste da želite ići dalje. Kako ćete sve uključiti u rad na tom dosjeu? Ovdje smo svi zajedno da radimo upravo na prometu. Kako će se to dogoditi? Kako ćete pola e, članova ovog odbora uključiti u taj e, dosje. A sada e, kombinirani promet. Ja sam bio izvjestitelj u e, Sjeni za izvješće o kombiniranom prometu za PPE. Kako vi radite na tome? Evo, uštedio sam vam 15 minuta. Odlično. Gospodin Vitanov, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljica, ministrice, dragi kolege. Evo, i ja bih postavio e, pitanje ministricama, malo ako, nastavite, ako dopustite nastavit ću na e, bugarskom. Dakle, e, vaši prioriteti su jasni, želite smanjiti emisije i svi smo zajedno u tome. Istovremeno nadamo se da ćete biti Eh, aktivni u eh, budućim pregovorima odnosu na paketu za mobilnost. Znate da se radi o vrlo osjetljivoj temi za periferne zemlje. Bugarska je među njima. Jednostavno ne možemo prihvatiti da nas izbacite iz unutarnjeg tržišta. Ja sam socijalist i vrlo sam zabrinut zbog eh, te mogućnosti da veliki e, dio naših građana izgube zaposlenje e, zbog e, nenapretka na, na tom planu. Radi se o vrlo malim poduzećima, obiteljskim poduzećima. Čitave, veliki broj obitelji ovisi o tim poslovima i zaposlenjima. Možete li nam reći što ćete učiniti da se to zaustavi, da oni ne izgube posao? Nadalje, E, neke odluke su već donesene u odnosu na smanjenje emisija koje su potpuno različite od ambicija finskog predsjedanja. Imamo e, povratak e, praznih kamiona koje je dopušten kako ćete to pomiriti sa smanjenjem emisija, a nadalje želim postaviti pitanje u odnosu na paket za mobilnost. E, to je važan tekst i nama je jako stalo do toga. E, što vi o tome mislite, gospodin Flego, izvolite. Pozdravljam goste i odlično ste iznesli svoje prioritete. Ono što je meni jako drago, dakle visoko na listi tih prioriteta je zaštita okoliša i sve teme povezane sa time. E sada, to je ovoga u svom govoru i predsjednica Ursula von der Leyen rekla kako su zelene politike prioritet, to smo rekli mi kao Europski parlament, naši odbori i jasno je dakle da se sve ne može napraviti u šest mjeseci vaših presjedanja. Moje pitanje je, s obzirom da nakon vas dolazi Hrvatska, a znamo da u 18 mjeseci bile su Rumunjska, Finska pa Hrvatska. Dakle, moje pitanje je da li već sada razgovarate sa vlastima iz Hrvatske, jer ja dolazim iz Hrvatske, da bi se to nastavilo i da to postane jedna trajna odrednica Europske unije, zaštita okoliša, a ne samo od presjedanja do presjedanja sukladno prioritetima. Hvala. Hvala gospođo Grapini. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođa predsjedateljice. Čestitam što ste ponovo izabrani na mjesto predsjedateljice i želim čestitati finskom predsjedanju. Želim im sve najbolje tijekom njihovog rada. Želim postaviti pitanja e, povezanosti željezničkim prometom. Koje su vaše namjere e, kako biste poboljšali povezanost e, preko željezničkog prometa? Znamo da je u nekim zemljama e, željeznica doista u lošem stanju i nemamo stvarno dobru povezanost. Ali morate se pozabaviti i gorućim pitanjem paketa za mobilnost. E, na koji način ćete u ovom sektoru osigurati jednakost e, i jednake šanse za sve? Moramo poštivati prava radnika ali znate i da države članice e, moraju osigurati sigurni prihvat za radnike. Takvi uvjeti trenutačno ne postoje. Nadalje, paket za mobilnost e, daje obvezu e, da se smjeste ti vozači. E, postoje i mnoga pitanja e, vezanja za sigurnost ukradena roba i tako dalje. Kako ćete zaključiti ovaj kontroverzni paket za mobilnost? Znate da je situacija vrlo komplicirana, pravila se ne poštuju, Tako da imate e, ovdje jedan kontroverzni paket. Znamo da je Finska glasovala za taj e, paket e, kada je vijeće glasalo. Međutim, kako ćete ispoštovati smanjenje vaš, kako ćete postići smanjenje emisije ako se kamioni vraćaju prazni? Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala što ste tu danas s nama. Ja sam Sicilijanac. E, Sicilija je regija koja je isključena iz koridora koji je trebao povezati e, cijelu Europu od Finske do Sicilije. Vidimo dakle da nema ulaganja u otoke i konkretno u Siciliju, a tijekom pregovora rečeno je da bi se trebalo uklopiti jednu dionicu u kojom bi se, odnosno jedan dio kojim bi se financiralo kompletiranje te mreže e, europskog prometa. Želite li e, u tijekom finskog predsjedništva nastaviti s pregovorima na nekakvoj uredbi koja bi e, povezala cijelu Europu? to je skandinavsko-mediteranski koridor. koridor. E, namjeravate li nastaviti na tome jer je nužno da se sjever Europe poveže sa ovima koji se na Mediteranu pate, odnosno koji su na samom jugu Europe. Potrebno je jasno istaknuti e, kako bi to utjecalo na rad i zapošljavanje, a na kraju krajeva i na okoliš. Očekujemo od ovog predsjedništva da jasno iskaže napore i da pokaže konkretne mjere. Gospodin Ja Ja sam supredsjedajući ovog odbora i nadležna sam upravo za turizam. A i u prethodnom mandatu sam se bavio tim pitanjima, stoga znam kako je teško baviti se sa e, puno tema. U svojoj državi sam se bavio tim pitanjima. Dakle, razumijem to. Međutim, istovremeno imam osjećaj da nešto nedostaje. Mm, ovo saslušanje u ovom odboru e, doživljeno na taj način kao da turizam nema dovoljan značaj. Ovdje sjedi troje do četvero bivših ministara turizma koji su ovdje zato što žele nekako potaknuti to pitanje turizma. U Europi Nemamo baš puno zakonodavnih zadataka kada govorimo o području turizma, ali ako ne budemo pazili i ako ne budemo poticali turizam, onda ćemo imati puno problema. Jer bez e, mjera za poticanje turizma će se urušiti cijela ta struktura turizma. Postoji više problema nego mogućnosti u tom području. Ja ću napisati jedno i uputiti jedno duže pismo vama kao predsjedavajućima. Molim vas, pročitajte to, pročitajte te prijedloge. Jako je važno da unutar višegodišnjeg financijskog okvira mm, imamo izmjene, da imamo vlastiti proračun za turizam. Hvala gospođo predsjedateljici i hvala na vremenu e, koje e, ste nam posvetili gospođe ministrice. Ima dva pitanja. Kako ćete e, poboljšati povezanost između gradova u Europi? Evo recimo ako idete iz Tokija u Osaku u Japanu treba vam dva sata. Za to nemate nikakve e, izmjene, idete direktno. A kad iz Luksemburga idem u Berlin, a to je otprilike jednaka razdaljina, e, putovanje traje devet sati i tri puta moram promijeniti vlak. Dakle, što želite učiniti, što mislite učiniti kako biste e, poboljšali razvoj brzih vlakova Evo opet ću e, vam dati primjer Luksemburga. E, iz Luksemburga e, za doći u, u Belgiju treba mi tri sata. Volim Belgiju, volim gledati sva ta mala sela gdje se vlak zaustavi, ali voljela bi da to ide malo brže. A što je sa noćnim vlakovima? To je bilo stvarno lijepo to vrijeme kada su oni postojali, a sada ih više uopće nema. Dakle, što ćete učiniti da i to ponovo ostvarite? A sada je jedno pitanje u odnosu na promet i turizam? Što ćete učiniti da sve postaje, da sva infrastruktura e, bude e, pristupačna svim osobama pa i osobama s posebnim e, potrebama. Da, recimo ne morate tražiti poseban ključ za otići na WC jer E, ako e, pomislite da su skoro e, sve zemlje Europske unije potpisale konvenciju o osobama s posebnim potrebama i s hendikepom, ali zapravo nemate takvu pristupačnost u svim zemljama, pogotovo na postajama. Hvala. gospođo Vitano, izvolite. Hvala lijepa. Oprostite, Morala sam se ispričati. Izašla sam upravo zato što smo imali jednu presicu na kojoj smo predstavili program turizma koji je vezan za Erasmus+. Osim toga, tu se spominje inkluzivni turizam gdje imamo dva glavna temelja, odnosno dvije funkcije koje će osobama s invaliditetom omogućiti uključenje u turizam. E sad e, imam nekoliko pitanja, ne znam jesu li već odgovorena. Kao prvo, želim reći da je promet u rukama žena u Finskoj, što je jako dobra vijest. U svakom slučaju, e, htjela sam reći da mi se, ministrice, jako sviđalo ono kad ste rekli da u ovoj novoj eri moramo riskirati jer su osobe u samom centru e, prometa i turizma i da moramo E, iznaći konkretne rezultate te postići prosperitet i dobrostanje za sve. Želim vas pitati, pretpostavljam da ste vjerojatno već dosta govorili o ovom paketu mobilnosti i pretpostavljam da želite dalje nastaviti svojim stajalištem koji je e, parlament usvojio na glasanju. E sad, zanima me kako vi vidite kombinirani promet? Imamo jedan spis kojim e, se trebamo baviti e, kad je riječ o e, iznajmljenim vozilima u paketu mobilnosti, to me isto zanima, i elektroničke informacije koje se tiču dokumenata koji su potrebni za prijevoz robe. Zanima me nešto o tome i zanima me radno vrijeme. E, vijeće nije e, donio nikakav zaključak, ali parlament jest glasao kako bi se ukinule dvogodišnje promjene vremena. Zanima me što vi mislite o tome. I također me zanima pitanje više modalnosti, multimodalnosti. Stalno govorimo o klimatskim promjenama, o ciljevima za industriju i tako dalje, ali kad govorimo o više modalnosti, zanima me, hoćete li vi e, pogurati i zapravo primorati države članice da nekako napokon, konačno, e, dovršimo stvar kako možemo raditi na evropskim projektima. Ili su projekti koji su zapravo europski, a koje blokiraju druge države članice, e, onemogućuju da postignemo ciljeve koji su nam zajednički. Stoga me zaista zanima što vi mislite po tom pitanju. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Kad e, govorim o vremenu, kad kažem da imate minutu i 30 sekundi, ne mislim da je to minuta i 50 sekundi, to je minuta i 30. Dobro, to je bilo puno pitanja, e, paket za mobilnost i tako dalje. Neću se sad vraćati e, na sve ono o čemu smo mi e, govorili, ali sve je jasno koji je cilj. Paket mobilnosti treba nas dovesti u situaciju gdje će ljudi koji rade u jednom sektoru E, zapravo neće biti ostavljen nekom sivom području, već će ih se smatrati dostojanstvenim ljudima koji imaju pravo na dostojanstven posao i koji na dostojanstven način doprinose našem društvu. Tu je dostojanstvo ključno. Govorimo o Arno Domini 2019. Dakle, nismo u, e, na kraju 19. E, stoljeća. Puno nas ima različita sredstva prijevoza. I tu se poslači pitanje i mobilnosti i okoliša, jer i Europa e, se tim pitanjima bavi zajedno jer su oni međusobno povezani. Druga stvar, što ćemo ovdje postići, što želimo napraviti? Moramo e, okončati sa zlouporabama koje su jako proširene, koje, naročito u cestovnom prometu je, treba misliti na srednje i e, mala i srednja poduzeća, ali to je sve važno. Jednak rad za jednaku plaću. To je bila druga stvar koju sam htjela reći. A treća stvar koja se tiče paketa mobilnosti jest da vi znate, barem mi koji smo tu dulje vremena u ovoj zgradi, mi znamo da već dugo radimo na pregovorima koje su trajali barem dvije godine. Ja ne želim još dvije godine govoriti o paketu mobilnosti. Dakle, na vama je finsko predsjedništvo, da nam kažete što želite u tom podlju napraviti tijekom svog mandata. I tu je još jedna stvar. Klima. Ako dopustite, ja bih vam nešto rekla, odnosno predložila finskom predsjedanju nešto, a i svima vama u ovoj prostoriji. Ono što nama treba od vas je okvir, vizija i nekakav obzor, nekakav horizont, nešto po čemu ćemo raditi. Jer 15 do 12 je i nemamo više vremena. Vrijeme nam ističe, sat kucka i svaka sekunda je bitna. Evo, dragi kolega, kad sam vas slušala, vi e, s moje desne strane u samom prvom redu, je, to su veliki izazovi. Vi ste govorili o izazovima. Govorili ste o razlikama između sjevera i juga, o, udaljenosti. I neko je spomenuo i noćne vlakove. Hvala vam lijepa što ste to istaknuli. Je, postoje velike razlike. Evo, vi ste isto govorili o klimatskoj neutralnosti. To je isto važno za e, taj naš hodogram. Kako ćemo dalje po tom polju? Onda što ćemo s pomorstvom? To je isto važna stvar. Imamo e, kruzere, velike brodove, velik masivni prijevoz i tako dalje. Ti kruzeri su tako ogromni da su to u principu gradovi na vodi ništa oni ne poštuju, niti se uzima u obzir njihova uloga u ekološkom kontekstu. Nema nigdje ni riječi o tome što oni e, čine za lokalno stanovništvo, što je sa e, gorivom i cijenama i podizanjem cijena, kako se to odražava na stanovništvo. Kad govorimo o klimi i o poštovanju Čujte, finsko predsjedništvo, vi imate sve ove obveze prema građanima, prema običnom čovjeku u EU. To su sve velike teme koje se zapravo nasukavaju vama pred e, vaš prag. Stoga nam, evo, dajem vam nekoliko minuta da kažete nešto o tome. Kako mislite u tom pogledu djelovati? Hvala vam lijepa na odličnim pitanjima, na komentarima. Imat ćemo to na umu tijekom našeg predsjedanja i naravno da ćemo nastojati ostvariti dobru suradnju s parlamentom i u buduće. Jako mi je drago što sam danas ovdje s vama i drago mi je što se e, mogu vratiti u parlament i ponovo e, debatirati o ovim važnim pitanjima. Mislim da je gospodin Olivier spomenuo činjenicu da je ovaj pristup dosta pragmatičan, možda čak i tehnički, ali ovaj inženjerski pristup očigledan je iz naših intervencija, no mogu odmah najaviti. Mogu odmah najaviti da mi ovo gledamo, mi na ovo e, gledamo vrlo ozbiljno i e, zapravo smatramo da je važno imati ozbiljan pristup. Bilo je jako puno pitanja o paketu mobilnosti. Drago nam je da je velik dio paketa otišao u trijaloge. Trijaloge sad možemo započeti za one prijedloge za koje imamo i mišljenje vijeća i mišljenje, mišljenje parlamenta, ali još uvijek moramo čekati da nam parlament da mandat za eh, početak službenog trijaloga. Jasno nam je da te dvije institucije imaju suprotna gledišta, morat ćemo iznaći nekakve kompromise, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći da dođemo do rezultata. Jasno nam je da različite države članice brinu druge stvari. Jasno nam je e, koja su pitanja vezana za e, e, društveni i marketinški sektor. Razni zastupnici i kolege su e, postavili pitanje na tu temu. Jasno mi je da društveni stup e, podrazume ujedno i raznolika stajališta. Mi ćemo u tom polju biti neutralni. Saslušat ćemo sve strane, kao što smo ranije rekli. Kad započnu pregovori, sve ćemo detaljno proučiti. Berens e, e, je postavio pitanje vezano za TNT i kad je riječ o pametnom TNT-u, mogu samo reći da ćemo da smo spremni da započnemo i pregovore s parlamentom ako to zato bude vremena. Le Chanteur, e, Lukasjecka su pitali za pomorski sektor. i postavljaju su pitanje vezana za kruzere. Trebamo brzo djelovati kako bismo smanjili emisije i kako bi se ispunili ciljevi Međunarodne pomorske organizacije. Je, možemo u brzo primijeniti alternativna goriva i automatizacija nam pruža neke e, koristi, tako da se time možemo koristiti kako bismo smanjili emisije u, pomorsku, u pomorstvu. To trebamo dogovoriti na globalnoj razini kako bi zaista došlo do globalnih smanjenja emisija u pomorstvu. Departmej? i ostali su postavili pitanje vezano za putnička prava u željezničkom prometu. Jasno mi je da je parlament već e, dogovorio svoj stav Međutim, tu su neke ključne druge teme i kao što sam rekla, mi želimo vidjeti koji je stav vijeća. E, u 12. mjesecu ćemo na vijeću e, za e, promet vidjeti kako ćemo dalje postupati u tom polju. Gospodin Danielson je pitao za kombinirani promet i praćenje. To je vezano za e, socijalni tržišni stup, odnosno i tu isto tako planiramo raditi, međutim e, vremenski rokovi ovise prvenstveno o tome kako će napredovati pregovori. Kolegica Kutahar je pitala koja je naša pomorska politika, suradnja sa IMO-om. I tu je bilo pitanje o otocima. Pomorski sektor je Finskoj vrlo važan. Naravno da to treba biti važan dio prometne politike. Trenutačno nema zakonodavnih prijedloga, tako bismo se sada usredotočili na tu raspravu o budućnosti pomorskog sektora i o razvoju automatizacije. Kolegica Virkunen je pitala za SEF i MFF. Kao što sam rekla, Finska bi ta pitanja otvorila krajem godine. No finalizacija te teme e, ovisi o dogovoru u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira. Stoga sad ne mogu e, davati nikakve izjave o VFO-u, a SEF je dio te priče. Općenito, govoreći SEF i TNT su važni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ali i za regionalnu koheziju. Kolegica Rodriguez je postavila pitanje o e, putničkim pravima i znamo što parlament o tome misli, to je važna tema, tako da će Finska to dignuti ponovno na razinu stručnjaka namjeravamo govoriti o trenutačnoj situaciji u kojoj, i u kojem smjeru treba raditi na zakonodavstvu. Jedan kolega je spomenuo klimu kao i mnogi drugi. Kao što sam rekla, vijeće e, za e, promet e, imat će prvi sastanak u devetom mjesecu. Mm, tu će fokus biti na klimi jer je jasno da klimatski izazovi donose brojne izazove i za sektor prometa kao i prilike. Uglavnom, govorimo stalno o mogućnosti smanjenja emisija u prometu i stoga je važno da i vijeće ima priliku da o tome e, provede raspravu. Gospodin Flego je postavio pitanje o suradnji s Hrvatskom u triju e, predsjedništva. Hoćemo li imati kontakte s drugim državama članicama, naročito s obzirom na e, predsjedanje Hrvatske sljedeće godine. Mi ćemo nastaviti e, sa prezentacijom našeg rada. A gospođa Mec je postavila pitanje o željezničkom prometu. Da, e, to je vrlo važno, naročito za kratke veze. Putovanje vlakom jest održiva mogućnost, no nažalost nemamo brzu mrežu, ona je vrlo fragmentirana, a za okoliš je vrlo važno podržati razvoj željezničke mreže. Kolegica Barandika je isto tako spomenula jedno pitanje, međutim puno država članica nije dao svoje mišljenje o tom prijedlogu. Jedna država članica je rekla da im treba detaljnije izvješće prije nego što mogu reći svoj stav. Mi ćemo tu surađivati s komisijom i nastojat ćemo ostvariti napredak. Hvala vam lijepa. Sad eh, dajem eh, riječ svojoj kolegici Kumuni koja će odgovoriti na pitanja koja su iz njenog portfelja. Hvala na svim vašim pitanjima i komentarima. Ja ću odgovoriti na pitanja koja su vezana uz eh, turizam. Gospođa Lešant je govorila o kruzerima i pitanjima vezano uz okoliš, povezano s kruzerima. Tu smo imali već jednu komunikaciju koja se odnosila na mm, povećanim broj kruzera u turizmu i naše obale. Mi paživo pratimo što se tu događa, a vjerojatno će sljedeće predsjedništvo se pomnije pozabaviti time E, kruzeri i održivi okoliš je međusobno uistinu povezano i to je vrlo važno i za našu politiku i za održivi razvoj. To je spomenuto i u našem programu kao prioritet e, i trebamo biti svjesni toga da Europa gradi veliki broj kruzera, dakle zelenih kruzera, tu smo lideri. Gospođa Deparne je pitala o e, direktivi vezano uz e, osobe s posebnim e, potrebama. Tu ćemo se morati pozabaviti tim pitanjem Tijekom našeg predsjedanja želimo ohrabriti države članice da poboljšaju pristup različitim lokacijama i to na dobrovoljnoj osnovi. Tu ćemo dati čitav niz instrukcija, instrumenata kako bi se to uzelo u obzir. Prethodno sam spomenula već digitalizaciju i to je vrlo važno kada govorimo o tom pitanju pristupa Dakle, i digitalizacija u tom smislu može pomoći. Nadalje, gospođa Rodriguez Pinjero je pitala dakle o Airbnb-u i raznim platformama. Točno je da ta vrsta ekonomije jako utječe na turizam, pogotovo e, kada govorimo na, o kratkoročnim rezervacijama. Tu se moramo pozabaviti našim unutarnjim tržištem i o tome ćemo razgovarati. I naravno tu imamo i uredbu. Nadalje gospodin Ainsley je postavio jedno pitanje vezano uz smanjenje emisija i kako to povezati s turizmom, tu bih željela opet naglasiti ulogu digitalizacije. Može to zvuči abstraktno, međutim namjera je, recimo ako ovdje govorimo o učinkovitijim uslugama, da je to sve dio digitalizacije. I dakle kako možemo razviti prometne usluge, ali trebamo to nekako sve sagledati zajedno. To pitanje održivog razvoja je zasigurno i dio našeg prioriteta. Onda je tu spomenuta i klimatska neutralnost kao nešto važno. To će biti isto ključan dio našeg rada. Gospodin Flego je postavio pitanje vezano uz predsjedavanje Hrvatske koja je sljedeća na redu. Mi s njima radimo na održivom turizmu, razgovarali smo o tome i naglasili smo digitalizaciju. A Hrvatska će onda odlučiti naravno o svojim vlastitim prioritetima kad započne njihovo predsjedanje. I zaključno, Htjela bih vam se zahvaliti na svim vašim pitanjima, komentarima. Gospodin Hej je rekao da će nam poslati pismo. Evo, veselimo se tome. Uvijek ćemo rado razgovarati o tim prijedlozima i pitanjima koji su povezani sa sektorom turizma. I htjela bih reći koliko je važno da općenito budemo svjesni značaja turizma, koliko je to važno za naša mala i srednja poduzeća, jer e, upravo su one značajan dio naše turističke industrije i naše radne skupine će se sastajati, imat ćemo i sastanak na visokoj razini i u listopadu jedan forum u Helsinkiju na temu turizma. Zahvaljujem na svim vašim pitanjima i komentarima. Hvala što ste nas danas pozvali na ovaj razgovor i želimo vam sve najbolje u vašem daljem radu i sigurna sam da ćemo i dalje surađivati. Hvala i čestitam finskom predsjedništvu jer ste stvarno naglasili dobre prioritete. Ovdje je ugodno, ali vani e, je temperatura 40 stupnjeva, a mi smo u Briselu. Ako ne ubrzimo, ne ubrzamo, jednostavno život neće biti moguć e, sutra u Briselu. Svi smo odgovorni. Mladi to od nas traže. Ne možemo im ukrasti budućnost. Treba nam čista planeta planet na kojem gdje se može živjeti i e, disati, a promet e, ima tu ključnu ulogu. E, treba nam zemlja u kojoj se može živjeti, dobro živjeti i postavili ste pitanje digitalnih podataka. Kome pripadaju podaci? Tko je vlasnik podataka? Spominjali ste autonomne automobile. E, možemo li sutra e, doista osigurati takav javni gradski prijevoz, prijevoz autonomnih e, vozila? Rekli ste da želite raditi na konkretnim dosjejima. <laughs> Konkretno pitanje je pitanje proračuna, pitanje otoka. Trebamo povezati područja, neka od njih su izolirana i prije svega zaboravljena, a to nije dopustivo. Trebamo smanjiti emisije i to drastično, a istovremeno pokazati tijekom vašeg predsjedanja da su sva ta rješenja dobra za sve nas, da ćemo svi e, imati koristi od njih. Imamo pitanje političkih e, izbora Čast mi je što ste bili, bile danas među nama na našem odboru. Mi ćemo nastaviti suradnju tijekom vašeg predsjedanja. Biti ćemo uz vas i sve ćemo učiniti da e, vaš program bude konkretan kako biste tijekom e, predsjedanja e, bili doista uspješni. Želim vam dobrodošlicu možemo sada e, pohvaliti naše ministrice pljeskom uz e, tople riječi zahvale. Neće vam biti e, lako, pred vama je velik posao, a <laughs> vrata mojeg ureda su otvorena ne baš non stop jer odlazim na odmor, ali kad se vratim tu sam.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 Monsieur Liri, vous voulez parler? Gospodine Liri, želite li razgovarati? Izađite iz prostorije ako vam je to želja. Svi oni koji žele razgovarati, molim vas da odmah izađete iz ove prostorije. Et nous continuons les travaux. Nastavljamo s radom. Evo, zadnji put vas pozivam na red. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Dakle, govorit ćemo o, o prevozu u Europskoj uniji, studija modalni e, preokret u europskom prometu. Gospodin Enrico Pastori e, će nam o tome nešto reći. On je nositelj ove studije. Imate 12 minuta pa smo tu da vas čujemo, da čujemo nešto o tom dosjeu. A nakon toga imat ćemo priliku da vam postavimo pitanja. 12 minuta, izvolite. Dobar dan svima. Evo, drago me što mogu predstaviti ovu zanimljivu studiju. S tom studijom smo završili prošle godine, međutim, drago mi je što to mogu predstaviti danas ovom novom odboru i nadam se da će to biti od koristi i za vaše buduće rasprave o ovom pitanju. Dakle, o čemu ću danas e, govoriti? Struktura prezentacije prati samo strukturu studije. Nakon kratkog e, uvoda ću preći na točke koje sam ovdje naveo, dakle sam kontekst u pogledu politika, analiza podataka, trenutna situacija i onda vidimo koji su glavni rezultati analize, koji su barijere kada govorimo o tom modalnom prijelazu i e, naše preporuke. Dakle, ciljevi su bili da vama, ne samo odboru, već svim onima koji su zainteresirani, pružimo jednu modernu analizu napretka koji je ostvaren u pogledu jednog cilja koji je bio identificiran eh, kada je izdana bijela knjiga o prometu 2011. godine i ciljevi koji su tu naglašeni su istinu prepuni izazova, pa ćemo vidjeti koji su rezultati do sada ostvareni. Dakle, mi ćemo se fokusirati na podatke i vidjeti koji je za sada napredak ostvaren. E, ono što je bilo navedeno u bijeloj knjizi u pogledu modalnog prijelaza. prvo bih rekao da je modalni prijelaz jedan od ključnih dijelova jedne šire strategije koja za cilj ima dekarbonizaciju logistike i prometa. Dakle, to je jedna vrsta lata, instrumenta e, ka toj dekarbonizaciji. Dakle, to je taj cilj dekarbonizacije koji se treba ostvariti i upravo je modalni prijelaz ključni dio tog procesa. Sad kad malo dalje pogledamo ciljeve koje smo mi analizirali. Kao prvo imamo tu jedan prijelaz od 30% u pogledu cestovnog prijevoza e, tereta na održive načine, odnosno više održive načine mm, prijevoza i dakle to bi trebalo narasti na više od 50% do 2050 a kada govorimo o ovom dijelu koji se odnosi na putnike, tu imamo jedan općeniti cilj, dakle do 2050. da bi većina putnika koja putuje na srednje dugim relacijama trebali koristiti željeznicu. Dakle, dakle, da utrostručimo ovu mm, kompletnu situaciju u pogledu mreže vlakova velikih brzina. Tu se posvetilo dosta pažnje tome, to je bio čitav niz inicijativa od strane komisije i kako bi se ostvarili ti ciljevi. Ako sada pogledamo ovu analizu podataka, imamo dakle ovaj udio u pogledu roba putnika. Tu nemamo neke velike promjene za sada. Dakle, kad pogledamo podatke i za jedno i za drugo. Ako pogledamo ove podatke, možemo reći da se stvari ništa nije dogodilo. Međutim, to nije točno jer razlike se ipak vide na nacionalnim razinama. Dakle, ako sad vidimo podatke na nacionalnim razinama, vidimo da je dinamika uistinu različita i isto tako bi se trebali pozabaviti različitim segmentima. Recimo ako uzmemo u obzir e, robni promet, e, tu je e, cilja se odnosila i na same relacije, odnosno dužinu relacija 300 km, duže 300 km. Mm, ako recimo pogledamo željeznički promet i vrstu potražnje, zabilježili smo da tijekom proteklih deset godina da je tu bila jedna snažna dinamika intermodalnog prijevoza dok ovaj konvencionalni e, prijevoz je bio dosta slab. Dakle, ukupno gledajući, dakle ovi podaci iskazuju neke podtrendove, dakle pojedinih segmenata. Isto to imamo i na strani putničkog prometa kad e, Vidimo recimo kakva je situacija bila vlakova velikih e, brzina. Tu je situacija dobra u pogledu prebacivanja ljudi iz nekih drugih načina e, prijevoza, dakle ne samo sa ceste na željeznicu. I tu se trebamo pozabaviti ne samo srednje dugim relacijama, već i ovim gradskim prometom gdje e, smo postigli značajna ostvarenja. Ako pogledamo sada službene projekcije u pogledu budućnosti, tu ne vidimo neku veliku promjenu za budućnost. Dakle, referentni scenarij Europske komisije koje se odnose na razdoblje 2040. do 2050. ne ukazuje na nekakve sad velike promjene kada govorimo o tim različitim vrstama i načinima prijevoza. Dakle, kakva je trenutno situacija? Mm, ova više modalna konektivnost je vrlo važan aspekt, dakle sa pogledu prebacivanja robe sa cestovnog prijevoza na neke druge vrste. Dakle, bitna je sama potražnja u tom aspektu, mm, kako to povezati s uslugama. Mm, isto tako zaključivanje, odnosno završavanje TNT mreže je nešto što je vrlo važno. E, to je bitno i za vlakove velikih brzina. Tu se radi o velikim ulaganjima, pa da je to vjerojatno jedan od razloga zašto stvari tu ne naprede onom brzinom kako se očekivalo. I tu imamo jedan od ključnih aspekata kada govorimo o atraktivnosti željezničkog prometa, to je interoperabilnost i to u prekograničnom smislu. Međutim, tu smo još daleko od ostvarenja ciljeva, usprko usprkos e, svim naporima koji su uloženi. Međutim, to je jedna važna inicijativa koja će dugoročno donijeti određene rezultate. koji su daljnji razlozi e, zašto imamo različite ponašanja na tržištu. Imamo i neka regulatorna pitanja, dakle e, sheme naplate u pogledu pristupa raznim e, vrstama prometa, dakle imamo cestu, željeznicu, različite kriterije, razine, i dakle onda različite sustave naplate. Kad pogledamo neke neka međusektorska pitanja, ja sam već spomenuo na početku da bi fokus trebali staviti na urbana područja. E, tu imamo isto sve veću potražnju kada govorimo o putnicima i o robi. I tu je potrebna veća inicijativa i malo bi snažnije trebalo djelovati. Integracija između različitih vrsta prijevoza je isto nešto što bi trebalo poboljšati. Dakle, trebalo bi poboljšati razinu infrastrukture, to sigurno integrirati i razviti nove više modalne terminale, poboljšati višemodalnu konektivnost. Međutim, isto tako je vrlo važno poboljšati tehnologiju koja se razvija upravo za te aktivnosti. Ako se sad pozabavimo rezultatima, procjena i potencijal, ako pogledamo podatke, Ciljevi bijele knjige iz 2011. još nisu baš ni blizu ostvareni, ali vjerojatno je i prerano mjeriti to s obzirom na činjenicu da bi sama infrastruktura, odnosno postanje infrastrukture trebalo omogućiti takav e, prijelaz, a to još nije dovršeno. Dakle, tu trebamo ići do 2030. u pogledu tog cilja. E, potencijal e, za modalni prijelaz je veći ako je potražnja koncentrirana, dakle tu opet spominjemo ona urbana područja, ali Više modalna rješenja su tu jako bitna. Mm, tu trebamo spomenuti vlakove velikih brzina, dakle putničke vlakove. Treba razvijati dakle i tehnologiju i politiku koja će poticati taj modalni prijelaz. Dakle, evo koje su glavne prepreke. Znam da imam ograničenje od 12 minuta. Nešto što je vrlo važno je da nedostaje jednaki uvjeti za sve kada govorimo o tim različitim vrstama e, prijevoznih sredstava e, nedostatak prekogranične interoperabilnosti. Dakle, Europska komisija je tu imala neke studije u pogledu troškova kada govorimo o nekim vanjskim troškovima to bi se isto trebalo riješiti mm, i to različito oporezivanje kod različitih vrsta prijevoznih sredstava u različitim državama članicama isto nešto se zasigurno utječe na to. Mm, dakle, već sam spomenuo da nemamo dostatnu infrastrukturu, pogotovo kada govorimo o toj više modalnoj infrastrukturi. Mm, nedodatak standarda kada govorimo o ovom višemodalnom aspektu, nedostatan razvoj mreže vlakova velikih brzina, e, isto tako nedostatak koordinacije između dakle planiranja kada govorimo o e, prometu i urbanim e, centrima i dakle urbanom razvoju I kad govorimo o samoj tehnologiji, tu vidimo dakle razmjenu informacija između operatera i sektora. To je nešto što je ključno, što bi moglo poboljšati učinkovitost i konkurentnost sektora. Evo ja sam naveo sad ove preporuke. Mogu još jednu minutu nešto reći? Dakle, ciljevi politika bi trebali biti jasni i mjerljivi. Kao što sam rekao na početku, recimo ona mjera od 300 km za robni promet mora biti mjerljiva jer ja tu nemam statističke podatke koje mogu usporediti, pa je teško mjeriti da li je taj cilj ostvaren ili nije i uspostaviti možda e, ciljeve, odnosno zadatke koje treba ostvariti, koji su diferencirani po pojedinim e, segmentima. E, imamo dakle sve veću zabranu prijevoza robe na neki konvencionalan način, stvari se tu mijenjaju i neke druge preporuke. Dakle, jasne mjere koje će stvoriti jednake uvjete za sve da sami operatori tu prijevoznici mogu pružiti dobre usluge, ponovno definirati prioritete u pogledu intervencija u samim mrežama i uložiti odnosno ulaganja u više modalne terminale. To sam već rekao. E, trebamo bolje imati bolju razmjenu podataka, odnosno informacija u robnom e, prometu, bolju razmjenu informacija kada govorimo o tom integriranju različitih e, načina mm, i vrsta prijevoza. I Isto tako je važna ta razmjena informacija kada govorimo o putničkom prometu. Ljudi bi trebali biti bolje informirani o tome što imaju na raspolaganju. Isto tako što se tiče prijelaza s jednog načina na drugi. I ova urbana razina, ta gradska razina Dakle, tu imamo taj e, drživi plan u pogledu razvoja na tim područjima kako bi se i tu uvele inovativne mjere. Žao mi je što sam tako dugo govorio, ali evo sada ću tu zaključiti. Ovo je jedna dugačka studija i teško se može skratiti na 12 minuta. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Ja sam pročitala vašu studiju, imala sam čitav niz pitanja jer nigdje u studiji ne spominjete trošak outsourcinga. Koliko uistinu košta to recimo ako se roba ne prevozi cestovnim prometom nego željeznicom ili ako se kamion stavi na željeznicu negdje se navodi da je to jako uh, skupo drugdje se opet navodi da je jako skupo imati vlakove velikih brzina a pravi izazov kada govorimo o željeznici e, to tu možemo reći, dakle u ovoj studiji je to upravo bitno, to renoviranje željeznica. A treće pitanje koje bi vam e, htjela postaviti Točno, imali smo tu neke ciljeve koje smo postavili na dobrovoljnu razinu, sada bi to trebalo staviti na obvezujuću razinu. Ako želimo postići naše ciljeve vezane uz klimu, hmm, dakle, moramo se pozabaviti tim pitanjem e, robnog prometa, vi ste spomenuli 30%, dakle kakve financijske instrumente tu možemo postaviti kako bismo to postigli, jer e, sad smo govorili o nekim instrumentima sa finskim predsjedništvom, recimo i spomenuli smo pitanje eurovinjeta. Možete li nam reći koji su tu mogućnosti, izgledi? Što mislite, koliko će nam trebati da to eh, uopće postignemo? Evo, to je bilo prvo pitanje mene kao predsjedavajuća, sada dajem riječ ostalima. Vous êtes izvolite. Hvala vam lijepa na izlaganju i na studiji. E, kao nova članica to mi je sada ljetno štivo. U ime EPP-a imam par pitanja. Mi podržamo mobilnost kao uslugu. Stoga bih htjela ambiciozni pristup e, općenito izdavanju e, karata ka kako bismo zapravo u buduće bili orijentirani na mobilnost. Kakve prijedloge imate? I drugo je pitanje sljedeće. Smatramo da integracija i konektivnost i interoperabilnost transportnih e, načina uz razvoj novih tehnologija jesu ključni za učinkovitu komodalnost, dakle sumodalnost. S obzirom na ambiciozne klimatske ciljeve koje smo se zacrtali kako bismo e, ostvarili neke manje e, zagađujuće načine prijevoza. Zanima me koje biste vi kao odgovorne ciljeve zacrtali koji bi bili mjerljivi i diferencirani i kojima bi se ostvarila učinkovita sumodalnost. Hvala lijepo. Izvolite, gospodin Martu. Aha, ne želite uzeti riječ. Gospođa Bilbao, izvolite. Molimo da uključite mikrofon. Htjela sam zahvaliti na studiji, na prezentaciji, nisam imala vremena analizirati cijeli dokument, ali e, jako bih voljela postaviti jedno pitanje i zapravo vidjeti e, što sugerirate. Činjenica je da bila knjiga zacrtava jako puno ciljeva koje nismo postigli. Govorimo o više modalnosti, interoperabilnosti, povezanosti, prijevozu robe drugim sustavima i tako dalje. Međutim, sama srž o kojoj često govorimo, pa čak i kad govorimo o klimatskim promjenama, to su zapravo evropski projekti unutar tenta. To sve košta, no to nije jedini problem. Problem je u tome što u skladu s onim što kaže računski revizorski sud potrošilo se jako puno novca, a imamo neučinkovit, fragmentiran sustav i problem je u tome što Europska komisija nema na raspolaganju oruđa kojima bi e, primorala e, države članice da na vrijeme provode projekte. Što to znači? Ako želimo internalizirati troškove, ono čemu se ne govori jest što nas na europskoj razini košta europski projekt. Prioritetni europski projekt koji su, naročito oni projekti koji su djelomično napravljeni, ali nisu realizirani. Velika većina zemalja kaže da je problem upravo u ovim graničnim područjima gdje ima najviše zastoja, gdje dolazi do najvećeg stupnja emisija CO2 i kao što smo vidjeli e, cestovni promet je povećao svoje emisije. Što možemo napraviti? Meni se jako sviđa ovaj ovdje crtež gdje su poprikazane prikazane sve mreže e, tenta u Europi. Pa onda da možda, ako ćemo uvoditi metro, onda pitanje tu karte. Mogu li ja kupiti kartu u Berlin, u e, Bilbao i otići u Berlin? Međutim, činjenica da nismo učinkoviti, ne možemo biti inovativni, ne, možemo, ne možemo smanjiti emisije jer ovo nismo napravili. Pitanje je ne cijene, nego klijentalizma i zato to nismo uspjeli napraviti. Pitanje je dakle kako ćete nam vi u tom pogledu pomoći, kako, ćemo, kako bismo već jednom napravili to što smo se zacrtali. Hvala. Gospođa gospodin Kruf, e, imate riječ? Hvala, gospođa predsjedateljice. E, puno detalja imamo u ovom izvješću i to svakako pozdravljam. E, to će biti veliki doprinos našim raspravama. E, žao mi je što ne govorimo više o pješačenju i bicikliranju jer mislim da tu imamo veliki potencijal da se jednostavno prebacimo na e, bicikliranje i na pješačenje naročito u urbanim e, regijama e, doista kada gledamo statistike vezano za promet, vidimo da postoje veliki problemi sa korištenjem privatnih automobila, ne samo u odnosu na emisije, već i u odnosu na kvalitetu zraka u gradovima, pa trebamo jednostavno povezati takvo, taka, tak, takvo putovanje, aktivno putovanje i ljudsko zdravlje. Ako promičemo aktivno e, putovanje, e, drugim riječima pješačenje i bicikliranje, sigurno ćemo imati manje zagađenja, manje e, zagušenja u prometu i poboljšati ljudsko zdravlje. Žao mi je što toga nema u izvješću. E, nadalje, e, e, što se tiče samih putovanja, mislim da smo trebali više insistirati na putovanja gdje se zaustavlja na više mjesta. Vrlo često žene putuju na taj način i važno je da se u izvješću spominju žene. Iznenađen sam da se spomenje o prekoračenju e, e, troškova u e, željezničkom prometu, međutim nisam vidio da postoji kakve paralele u odnosu na cestovni E, promet. E, to bi bilo dobro. Dakle, pozdravljam ovo izvješće, ali volio bih da se više insistira na bicikliranju, na pješačenju. E, to bi trebalo biti u središtu naše pozornosti. Hvala lijepo. Gospođa Kuntura, izvolite. Imate riječ. Hvala što ste mi dali riječ. Želim zahvaliti autore ove studije koja je doista zanimljiva. E, ovdje se jako puno insistira na prometu e, na cestama. Želim e, ukazati na e, polazišnu točku nekih država članica koju vidimo u e, vašem izvješću u odnosu na pitanje željeznica u nekim zemljama kao što je Grčka, Španjolska. Ukoliko se vaš prijedlog prihvati, kako ćemo uskladiti ova različita sredstva prometovanja i što se tiče prijevoza putnika i robe. E, što se tiče željezničkog prijevoza, treba će znači, nam puno ulaganja u e, osnovnu infrastrukturu. Jeste li uzeli u obzir e, taj trošak? Jeste li napravili komparativnu studiju? Kakve Imamo li neke druge alternative tipa e, električni kamioni ili kombiniran prijevoz? Hvala. Gospođa Grapini. Hvala, hvala što ste ovo stavili na dnevni red i što ste zatražili e, ovo uključili u vašu studiju. Hvala što e, na studiji E, pješačenje je važno, bicikliranje je važno, ali nemojmo zaboraviti da prijevoz e, utječe na e, gospodarstvo, promet uključuje, utječe na gospodarstvo i naša Europa mora biti konkurentna. Pa mi je drago da govorite o onom prometu koji e, utječe na gospodarstvo. Ja dolazim iz privatnog sektora, ja znam koliko promet košta u ekonomiji. Bila sam ministar e, u svojoj zemlji i znam o čemu govorimo e, znam koliko vremena treba za prijevoz putnika E, kako možemo na najbolji način iskoristiti ovu studija. Jer vrlo često izrađujemo studije i onda se ništa ne dogodi s preporukama, nikad ih ne prisvojimo. Što možemo učiniti kako bismo dali najveću moguću vrijednost ovoj studiji? Ko će biti odgovoran za određene e, ciljeve koje treba postići temeljem ove studije. Imamo vrlo važne pokazatelje za e, razdaljine manje od 300 km. Trebali bismo se više koristiti željezničkim E, prijevozom nego cestovnim. Međutim, ako pogledamo kartu Europe, vidimo da nemamo infrastrukturu za vlakove e, velike brzine. Unutarnje tržište je e, problematično upravo zbog i pogođeno tim manjkom infrastrukture. Nadam se da ćemo uspostaviti dijalog s komisijom, budućim povjerenikom kako bismo na najbolji način iskoristili ovu studiju. Jer to je cilj e, studije doći do pokazatelja i e, e, na temelju takvih pokazatelja i smjernica postići napredak. Da, tu sam. Hvala na ovoj studiji. Čitat ću je tijekom ljeta biti će to zanimljivo. Vidim e, neke tablice e, koje, i grafove koje pokazuju kako e, se odvijao promet u Europi i vidim da iz nekog razloga u Europi nemamo razvijen riječni promet Imamo e, poveznicu od Crnog mora e, rijekama sve do druge strane Europe. Kako bolje iskoristiti mogućnost prijevoza robe preko Dunava, na primjer? Jer to je najjeftiniji oblik e, prijevoza robe E, on, taj oblik e, prijevoza rijekama je sigurno jeftiniji od drugih i to bi učinilo Europu konkurentnijom. Hvala. Gospodin Bernsen, oprostite što sam krivo izgovorila vaše ime maločas. Želim se ispričati zbog toga. Svako ima pravo na drugu šansu i evo vi ste je upotrijebili. Hvala, e, hvala na e, ovoj temi. Imamo još puno toga, puno posla pred nama. Radi se o velikom izazovu. Govorili ste o tome kako prijeći sa ceste, e, cestovnog prometa na željeznički promet. Evo, mi smo u tome uspjeli u Nizozemskoj jer e, smo uspjeli uspostaviti brzu liniju, e, željezničku liniju e, između Brisela i Nizozemske. Međutim, neću o tome govoriti. Govorit ću o brodovima, odnosno riječnom prijevozu i o električnim motorima za plovila. Imate li e, nešto za reći u vezi s tim i e, imate li nešto za reći e, u odnosu na poboljšanje tog riječnog prometa? Hvala, gospodin Ferrera. Imate riječ. Hvala predsjedateljici. I ja vam želim zahvaliti na prezentaciji. Nisam uspio pročitati E, cijelu studiju, ali čuo sam ova tri pitanja koja su jako zanimljiva. Ove su studije vrlo zanimljive. Vrlo su zanimljive e, za naš e, rad. Mogla bismo eh, ponovno eh, nastaviti, eh, možemo nastaviti sa tradicijom koja je postala prije, drugim riječima prevesti na druge jezike ove studije kako bismo stvarno mogli u potpunosti iskoristiti cijeli potencijal ovih studija. Jedno zanimljivo pitanje iz preporuka ustanovili smo da e, imamo koncentraciju e, ulaganja na transnacionalne projekte. Postavlja se pitanje tih orijentacija i insistiramo na potrebi da pređemo na e, lokalnu, regionalnu, nacionalnu mobilnost. Mislim da je ovo zanimljivo. Međutim, imam neke zadrške. Strah me da svi e, ove, sve ove uredbe o kojima smo govorili na kraju posljednjeg saziva bojim se da neće biti e, korektno orijentirani u tom smislu. Jako puno insistiramo na transnacionalnoj mobilnosti, ali ne činimo ništa e, na nacionalno lokalnoj mobilnosti. E, mislim da ovdje imamo neke zanimljive preporuke i u strukturnim fondovima ipak e, moram ustanoviti da nismo u dovoljno e, pažnje posvetili upravo tim pitanjima, pitanjima lokalne mobilnosti. Imam još jedno pitanje. Što možemo predložiti? Što ovaj odbor može predložiti kako bi uspostavio nove pilot projekte kada budemo pripremali proračun Europske unije. Imamo više e, projekta, e, možemo imati pilot projekte u sklopu e, izrade novog proračuna. Mogli bismo pokušati naći nove načine da izmijenimo ovaj scenarija koji vjerojatno već sada znamo neće ispuniti ciljeve koje smo si zadali 2011. godine. Možemo li dakle malo se pripremiti u odnosu na proračun? Ako nemamo drugih pitanja, dati ću riječ gospodinu Pastoriju i od njega zatražiti da odgovori na sva vaša pitanja. A, gospodine Newton, oprostite, zaboravila sam vas, izvolite. Opraštam vam ja. Nema problema. Općenito pitanje. Vrlo zanimljiva studija. Puno posla je pred nama. E, možete nam reći e, što mislite o Europi kako se ona uspoređuje recimo s velikim regijama u svijetu, Kina, SAD? E, veliko pitanje, ali možete mi općenito odgovoriti na to pitanje. Hvala. Gospodin Pastori, evo imate desetak minuta da odgovorite na sva ova pitanja. Molim vas da budete precizni. Kako bismo dobili zakonodavne ideje? jer na taj način možemo povezati e, studije i naš rad i pretočiti ga u konkretne rezultate. Izvolite. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Nije lako odgovoriti na sve to. Jako je puno tema, ali dobro da krenemo od kraja. možda krenemo iz šire perspektive. Dakle, govoreći o svijetu, pa ćemo onda e, govoriti o konkretnim temama. Nismo izvršili usporedbu s ostatkom svijeta u ovoj analizi, ali gledajući ako ništa drugo na infrastrukturni razvoj, gledajući istog svijeta, Kinu i možda druge zemlje u tom području, vidimo da oni brže razvijaju svoju infrastrukturu i naravno ulažu u ostatak svijeta da bi poboljšali infrastrukturu i svoju povezanost. S druge strane, pogledamo li Sjevernu Ameriku i SAD, ondje je situacija onda je situacija zapravo već takva da su da su se glavna, eh, glavni razvoj već dogodili i infrastruktura možda nije takva kao što je u novom svijetu. Gledajući infrastrukturne razvoj i veze s Azijom, ja bih možda ipak uzeo Kinu kao primjer koji nam je sada relevantan, ali Kina je tu ipak, e, e, oprostite, Europa je tu ipak kompleksnije područje. Valja promisliti sve e, strategije koje se tiču infrastrukturnog razvoja. predložili smo da napravimo prioritizaciju. Ulagali smo i u buduće ćemo morati ulagati jako puno novca u razvoj i infrastrukturu i dovršavanje infrastrukture koja je potrebna jer, jer nedostaju neke veze koje se po mom mišljenju moraju dovršiti radi kontinuiteta mreže. Međutim, moramo sagledati cijelu situaciju i staviti prioritet na one situacije u kojima je najveća potražnja. Dakle, ne radi se o tome da se nećemo usredotočiti na granična područja ili na prekogranične veze. Naprosto, prekogranične veze su ono što ni same e, zemlje ne guraju, pa je stoga impuls na razini EU-a veći bio u tom polju. Možda to i dalje treba gurati u tom smjeru. Kad je riječ o željezničkoj infrastrukturi, govorili smo o mogućnosti da razvijemo brze željeznice, ali i da obnovimo konvencionalne pruge koje su zadnjih desetljeća u neku ruku i zapostavljene i napuštene u nekim zemljama. Govorilo se i o međugradskim vlakovima nalik onom što postoji sad u Njemačkoj i o mogućnosti uvođenja te opcije u neke zemlje. Na taj način bi se uštedjelo u odnosu na izgradnju potpuno nove infrastrukture e, koja je potrebna za brze željeznice. I to valja uzeti u obzir. I na kraju da odgovorim na pitanje koje se tiče cestovnog prometa i infrastrukture. O tome, e, to nismo razmatrali, to je bilo izvan našeg područja rada jer je među ciljevima e, bijele knjige utrostručenje e, mreže brzih željeznica. Upravo zbog tog cilja smo se mi u našoj studiji na to usredotočili. Dakle, nismo analizirali razvoj cestovnog prometa. Kad je riječ o modalnostima, o modalitetima prijevoza, to je sasvim jasno navedeno u, u studiji. Imamo infrastrukturu, imamo uslugu, dakle to je ono gdje djeluju operateri, odnosno pružatelji usluga i imamo regulatorne aspekte. I to su ta tri aspekta koja treba uzeti u obzir kada o ovom govorimo. Ova regulatorna strana priče je ova u koje se vi možete uključiti i treba naravno sagledati i okolišne aspekte. Kao što sam rekao u uvodu, dekarbonizacija je pravi cilj tog pomaka koji sad ostvarujemo. Dakle, treba se koristiti više ekološki učinkovit način prijevoza kako bi se više koriste dakle, ti neke alternativne načine prijevoza. To je jedna od ključnih, e, e, jedan od ključnih poteza koje gura Evropska komisija i to još uvijek stoji. Pogledate li podatke, čini se kao da se ništa ne događa, no to nije točno. Modalni transport raste, pa čak i na vodnim putevima. Gubi se na volumenu, ali to je zato što e, to što je izgubljeno otpada na transport e, ugljena ili nekih drugih e, teških tereta koja se više ne trebaju prevoziti rijekama. Tehnologije i inovacija kao što je elektrifikacija automobila ili movine te željeznica koja je već provedena barem u većini mreža a i promicanje softverskih e, načina rada u urbanim područjima, sve je to zapravo dio te priče o dekarbonizaciji. Sve te inicijative koje vode u tom smjeru mogu pomoći u stvarenju naših ciljeva. Moje mišljenje je da treba raditi dalje i smišljavati e, nekakve aktivnosti u tom smjeru also to go also on the inland waterways which kad je riječ o unutarnjim plovnim putevima, treba pitati i drugu stranu. E, kakav je potencijal za korištenje e, plovnih puteva? Rajna se trenutačno dosta koristi. Naravno, e, razina vode u rijekama, odnosno vodostaj u rijekama u nekim dijelovima godine niži, u nekima viši, što je isto još jedno ograničenje za plovnost tih e, vodnih puteva. Koliko ja znam na Dunavu E, Dunavom ne možete ploviti cijelom duljinom rijeke, već postoje određene dionice Dunava koje su e, plovljive. Dakle, nemate izravnu vezu od Crnog mora do središta Europe, već ipak morate kombinirati da biste došli do nekakvog intermodalnog ili multimodalnog e, načina prijevoza. Još jedna stvar koju ste istaknuli u nekim vašim pitanjima – je integracija usluga, ne samo usluga, nego i izdavanja karata. Dakle, govorili ste o mobilnosti kao usluzi. To je jedna priča koja je sad u toku, na kojom se e, provode različite istraživanja, pa i mi vodimo istraživanje. Smatramo da je velik potencijal informacijskih tehnologija da omoguće, olakšaju korištenje e, nekih načina prijevoza, ali to nije jedino. Prvo treba imati transportna rješenja, pa bi onda ta rješenja samo omogućili olakša korištenje toga ili podjelu informacija o tome, što nije namijenjeno samo korisnicima, odnosno putnicima, već je to i za korisnike intermodalnih rješenja, recimo u teretnom e, prijevozu. Znači, važno je znati da ponuda postoji i valja e, istaknuti da operateri nude dobru, učinkovitu uslugu, ali ta ponuda nekad ne odgovara potražnji. Dakle, privatna poduzeća imaju drugačije potrebe kad trebaju otpremiti svoju robu ili naprosto u nekim situacijama ignoriraju postojanje alternativnih načina prijevoza e, tereta koji bi bio ekološki povoljniji. Za regulatora je još jedna stvar važna, to je da e, pravila igre budu jasna i pravedna. Eurovinjeta je jedno od tih pitanja o kojima se već jako dugo razgovara na razini EU-a. I mogu reći da se to još uvijek ne primjenjuje. Da se primjeni princip eurovinjete, onda bi i pravila bila pravednija nego što su to danas. Dakle, onda bi startna pozicija bila jednaka. Evo i sad e, polako završavam. Upravo na tu temu provedena je jedna dugoročna studija o operalizaciji vanjskih troškova i to bi sad trebalo provesti u konkretna dijela. Nadam se da sam odgovorio na većinu vaših pitanja, možda ipak ne na sva. Hvala gospodine Pastori. Evo od vas e, imamo jednu pouku, a to je da je pred nama puno posla. Jer ako želimo e, stvarno napredovati i na ekonomskom planu i na klimatskom, a da ne zaboravimo i e, riječni promet e, jer moramo priznati da se zapravo uopće ne ulaže u državama članicama u riječni promet. O tome nismo puno govorili, međutim u e, modal projektu postoji takva mogućnost. Postavlja se i pitanje logistike. Kako će e, se u gradovima e, osigurati prijevoz e, robe onih zadnjih nekoliko kilometara do samih gradova, do srca grada, do središta. To je nešto što je uvijek problematično. Pa se eto nadam da ćemo u tome uspjeti. Dakle, cilj je da e, odbor za e, promet komisiji kaže što želimo postići. Trebamo raditi s državama članicama kako bismo imali zakonodavstvo koje odgovara onome što traže europski građani. Hvala što ste došli i e, Ako imate pitanja, e, možete ih poslati. Ako imate konkretna pitanja, molim da to učinite. Kako bismo imali konkretne odgovore na njih. E, ova metoda studije je zanimljiva, e, naročito usporedba, pa je zanimljivo vidjeti kakva je situacija u različitim državama članicama. Mm, pitanje koje su najbolje prakse, što ne funkcionira, što funkcionira. I tražimo prava e, konkretna rješenja. Sada e, se nadam da ćemo se uskoro e, vratiti, nastaviti s rada. Bili smo malo brži nego što smo htjeli. Nastavljamo s radom u 15 sati, a sada vam želim dobar tek. Povjerenica Bult će doći danas poslije podne koji su to e, tekstovi koji su prioritetni i e, kako će raditi buduća Europska komisija. Hvala. Sada smo zaključili s radom na ovoj jutarnjoj sesiji.